Okay. I I haven't opened the meeting yet. Now let me do that and then I give you immediately the floor. So Uvaženi kolege, evo da i službeno otvorim sastanak. Krećemo od e, sedme točke dnevnog reda našeg saslušanja koje se tiče e, reforme zakonodavstva o globalnim standardima. Želite li možda nešto reći prije nego što krenemo? Izvolite. E, hvala gospodine predsjedatelju. Prije nego što se bacimo na dnevni red, ja bih u ime kluba zastupnika ALDE predložio da se uspostavi privremeni odbor koji bi se bavio pitanjem prijevare, utaje poreza i izbjegavanja e, plaćanja poreza unutar odbora. E, zašto to predlažem? Zato što ljudi govore o luksemburškom slučaju, zato što normalni ljudi plaćaju redovito poreze i ne radi se ovdje samo o Luksemburgu. Mislim da se u širem kontekstu u e, sklopu odbora Ekon treba raspraviti ovim pitanjima. OECD će o tome razgovarati na jednoj stručnijoj razini, a ja bih želio gospodine predsjedatelju predložiti da odbor Ekon i predlažem to u ime kluba zastupnika ALDE, bude e, odbor u kojem će se baviti, ćemo se baviti tim pitanjima. U prošlom sazivu također smo se bavili tim pitanjima i mislim da Europski parlament mora biti e, na samom e, vrhu inicijative da se ovim stvarima razgovara. Hvala lijepo na vašem prijedlogu. Kao što znate, na plenarnoj razini vodit će se rasprava E, također se veselimo i toj raspravi. budući da to, da je to vrhovno tijelo e, Europskog parlamenta, a kao što znate postoji već i stalna skupina koja se bavi pitanjima oporezivanja koja se bavi ovom temom. No sada prelazimo na saslušanje, saslušanje koje je vezano uz vrlo važnu temu, a to je reforma zakonodavstva o financijskim standardima. Dozvolite da poželim dobrodošlicu našim e, govornicima. Ovdje s nama u Briselu su četiri govornika, a peti govornik će nam se pridružiti putem videokonferencije iz Madrida i Španjolske. Srdačna dobrodošlica svima. Zamolili smo vas da date svoj doprinos našem radu vezano uz e, reformu zakonodavstva koje se odnosi na standarde. Imamo sada novi tim. Odlučili smo ne nastaviti sa prijašnjim radom, već smo odlučili kao novi odbor krenuti s novom procedurom. Imamo izvjestitelja, izvjestitelje u sjeni i oni će se naravno javiti za riječ o ovoj raspravi. Na samome početku predlažem da damo riječ našim uvodničarima, te da ih zamolimo da u pet minuta uvodnog izlaganja, koliko svatko od njih ima na raspolaganju, iskažu svoja stajališta, nakon toga će uslijediti razmjena mišljenja sa članovima odbora. Dajem sada riječ, e, možda i prije nego što dam riječ uvodničarima, e, našem izvjestitelju Kora, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Na samome početku želim zahvaliti svim kolegama izvjestiteljima u Sjeni e, na trudu u organizaciji ovog saslušanja i zahvaljujem svima koji će sudjelovati. E, ovaj predmet koji se bavi standardima od velike je važnosti e, poduzećima, a isto tako važan je zbog stabilizacije financijskog tržišta. Nakon skandala vezanog uz referentne stope i Libor, sasvim je jasno da je potrebno dodatno se potruditi kako bismo se pobrinuli da standardi, posebice oni koji se smatraju ključnim standardima u gospodarstvima, budu pouzdani, čvrsti i, i vjerodostojni. Također moramo imati zakonodavstvo koje je proporcionalno, koje se može provoditi na terenu i koje uzima u obzir ono što je važno administratorima kao i korisnicima standarda. To će biti težak zadatak i zbog toga se veselim prilici e, ove rasprave s predstavnicima korisnika kao i administratora te regulatornim tijelima, te se nadam da ćemo imati konstruktivno i informativno saslušanje. Hvala. A sada predlažem da krenemo sa uvodnim izlaganjima. Prvi govornik je gospodin David Wright, glavni tajnik IOSCO-a. On nam se javlja videokonferencijom iz Madrida u Španjolskoj. Gospodine Wright, izvolite, imate riječ. Gospodine Wright, čujemo li se? Može li netko možda kontaktirati gospodina Wrighta da vidimo funkcionira li veza? Ne čujete nas. Čujete nas. Izvolite. Izvolite. Please, who can communicate tko bi nam mogao pomoći u komunikaciji s našim govornikom, eventualno da ga nazovemo, da može početi s izlaganjem? Izvolite, čujemo vas. Slobodno krenite s izlaganjem. Da, izvolite. Odlično. Ja vas čujem. Čujete li me, gospodine predsjedatelju? Da, Thank you very Hvala vam lijepa, gospodine Wright. Naš sljedeći govornik je gospodin Roberto Schiavi koji je zamjenik e, glavnog ravnatelja glavne uprave e, za pitanja tržišta. E, uvaženi članovi odbora za ekonomska i monetarna pitanja, dame i gospodo, na samome početku želim vam zahvaliti što ste mi dali priliku da sudjelujem na ovom javnom saslušanju u Europskom parlamentu. Standardi su s godinama postali ključnim elementom u infrastrukturi našega gospodarstva. Radi se o tome da postoje pokazatelji koji se koriste za određivanje plaćanja u financijskim ugovorima, a niti jedna od stranaka e, u ugovoru nema izravnu kontrolu nad definiranje pokazatelja. Njihova vrijednost i vjerodostojnost zapravo proizlazi iz činjenja činjenice da se smatraju nepristranima, reprezentativnima i zbog toga poštenima. Ako se poljulja povjerenje u nepristranost standarda, onda će jedna od posljedica biti i narušavanje ugovornih odnosa između dvije ugovorne stranke, e, a e, to nije poželjno. Standardi, odnosno referentne kamatne stompe, prvenstveno Eonija i Euribor u eurozoni, postale su važnim elementom globalnog financijskog sustava i ključni instrument u prijenosnom mehanizmu monetarne politike. I upravo zato možemo vidjeti da da je njihova važnost jasno dokumentirana uh, u uh, izvješću iz srpnja 2014. godine Financijskog odbora za stabilnost. Nažalost, mnogi standardi su se pokazali ranjivima uh, i podložnima neprimjerenom postupanju i manipulaciji, što je dovelo naravno do rizika za održavanje povjerenja koje uživaju. Upravo stoga e, javna tijela započela su sa aktivnostima koje idu u smjeru rješavanja tih problema. Istovremeno e, započet je i e, proces reformi čiji je glavni cilj poboljšanje upravljanja i metodološkog izračuna. Javni sektor može dati okvir za pravila i može dati podršku procesu reformi kao što smo vidjeli, kao što je učinjeno, ali privatni standardi trebali bi i dalje zapravo biti u domeni odluka koje donose sudionici na tržištu. Završavanje ove reforme, međutim, također traži hitnu zakonodavnu akciju. ECB stoga pozdravlja prijedlog uredbe o financijskim standardima koji je Europska komisija objavila u rujnu 2013. godine i zahvalan je e, na svemu što je Europski parlament učinio u smislu revizije i donošenja toga prijedloga. Uredba zapravo može proces definiranja standarda učiniti otpornim na E, neprimjereno postupanje te tako zaštititi investitore i potrošače. Istovremeno tako može popuniti zakonodavnu prazninu u ovome području Europskoj uniji koja se čini posebice bitnom kada se radi o eurozoni i glavnim referentnim stopama. E, brzo usvajanje toga zakonodavstva stoga je od ključne važnosti. Dozvolite da sada istaknem e, nekoliko glavnih točki u mišljenju ECB-a vezano uz prijedlog komisije. Za početak ECB pozdravlja činjenje činjenicu da prijedlog uredbe uspostavlja zajednički skup izravno primjenjivih pravila za cijeli proces definiranja standarda. A isto tako e, vrlo je važno što se zapravo određuje koji od standarda imaju sistemsku važnost, oni se naime nazivaju ključnim standardima, a isto tako to znači da oni moraju biti podložni i strožem režimu. To uključuje mogućnost suradnje među nadzornicima. E, isto tako to znači da se mogu e, davati informacije, odnosno podaci vezani uz kritične standarde e, koji se smatraju obezatnima. U tom kontekstu ECB je zapravo u više navrata naglasio da je izuzetno važno da europska nadzorna tijela budu uključena u nadzor nad e, procesom uspostavljanja referentnih stopa, uključujući na primjer Euribor. ESMA i EBA, na primjer, mogli bi preuzeti takvu ulogu. Istovremeno, ECB je zabrinut e, vezano uz provedivost predložene arhitekture e, i kolegija nadležnih tijela u slučaju ključnih standarda. To zapravo znači da veliki broj nadležnih tijela mora međusobno koordinirati vlastite aktivnosti zato što referentne stope pokrivaju jako veliki broj država. Osim toga, ECB je pomalo zaprinut zato što nacrt uredbe se e, snažno oslanja na kvantitativne kriterije za ocjenjivanje standarda e, a kvantitativni kriteriji možda su ponekad teški za procjenu i možda neće uvijek omogućiti dostatan temelj e, da se nacionalne standarde kategorizira kao kritične, a oni, odnosno ključne, a oni možda jesu ključni za domaće sustave. Isto tako predložen brojčani prag za e, pokretanje nadzora i za zahtjev za obveznim inputom informacija možda neće zaštititi standard i zato e, definiranje ključnih standarda i e, program obveznih doprinosa trebaju biti utemeljeni na kvalitativnim kriterijima koji će osigurati financijsku stabilnost, a isto tako je uzimaju u obzir. Na kraju želio bih skrenuti vašu pozornost na prijedlog da se uspostavi sustav eh, jednakosti za eh, treće zemlje. To je nešto što bi zajamčilo građanima Europske unije kvalitetu eh, standarda koje koriste, osiguralo isto tako poštivanje jednakih pravila za sve kod svih administratora standarda. Iz Izuzetno je važno da zahtjevi ne sprečavaju korištenje standarda trećih zemalja. Zato što veliki broj investitora kao reference navodi upravo standardne koji nisu standardi Europske unije. Također treba pojasniti na koji način će komisija primjenjivati uvjete za jednako postupanje i koje će biti posljedice za ugovore koji su još uvijek na snazi, a u kontekstu tih standarda. Također duže prijelazne razdoblje za provedbu e, režima jednakog postupanja trebalo bi predvidjeti u sklopu prijedloga. Tijekom tog prijelaznog razdoblja od administratora iz trećih zemalja trebalo bi se zatražiti da dokažu sukladnost e, sa globalnim načelima definiranja e, standarda e, koje je IOSCO objavio u srpnju 2013. godine. Korištenje takvih globalno prihvaćenih standarda kao temelja za definiranje režima jednakog postupanja za treće zemlje smatra se e, vrlo prikladnim. Dozvolite da zaključno kažem da smatramo kako je izuzetno važno što prije uspostaviti zakonodavni okvir vezano u standarde. E, rizik da ključni standardi jednostavno se uruše zbog toga što je došlo do narušavanja povjerenja sudionika na tržištu e, jednostavno nije nešto što želimo riskirati s obzirom na to koliki bi učinak to moglo imati na e, korisnike e, financijskih usluga. Samo poboljšanjem kvalitete postojećih i budućih standarda moći ćemo ponovno uspostaviti povjerenje u te standarde. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Hartmut Graf. Iz Stoksa. Izvolite, dajem vam riječ. Uvaženi gospodine predsjedatelju, članovi odbora Ekon, dragi gosti, dame i gospodo. Hvala vam lijepa što ste me ljubasno pozvali na ovo saslušanje. Zaista mi je velika čast što imam prilike podržati vašu raspravu. Na samome početku želio bih se pozabaviti pitanjem zašto su pokazatelji toliko važni. E, Europa se trenutačno nalazi u opasnosti od takozvane japanske bolesti, što zapravo znači da gotovo da i ne bilježi gospodarski rast, a istovremeno je stanovništvo stari. Indeksiranje neće riješiti ove probleme, ali ako ništa drugo može barem e, djelomično doprinijeti rješenje ulaganjima. Um, pokazatelji investicija zapravo su e, jako dobro rješenje vezano uz umirovljenje. E, naime, pokazatelji su također i temelj za jedno od najbrže rastućih područja financijskih usluga Naime, imovina koja se ulaže u buzovno utržive fondove, takozvane ETF e fondove, e, raste na godišnjoj razini od 2010. godine dva put više nego ulaganje u uzajamne fondove. E, na taj način zapravo možemo vidjeti da je došlo do određenih promjena na tržištu. Da sažmem, postoje pokazatelji koji imaju značajnu dodanu vrijednost za gospodarstva, financijske usluge i posebice investicijsku industriju. Dozvolite da vam dam nekoliko statističkih podataka. Trenutačno postoji više od 2 milijuna pokazatelja koji se izračunavaju na globalnoj razini. Mi u Stoksu zapravo smo izvor od za više od 120 milijuna cijena za vrijednostne papire i na dnevnoj razini izračunavamo oko 30 milijuna e, e, vrijednosti pokazatelja. Ja smatram da je reguliranje pokazatelja i od velike pomoći i nužno je. Možemo vidjeti da je zapravo sukob interesa u samom začetku neprimjerenog postupanja i manipuliranja pokazateljima. Sudionici na tržištu su zapravo izvlačili gospodarsku korist od pokazatelja tako što su e, povezivali e, proizvode e, i E, trgovanje e, indeksima, a istovremeno e, sa istovremenim uzimanjem u obzir cijena koje su uspostavljali oni koji doprinose definiranju pokazatelja. Naravno, zbog toga posebnu pozornost treba obratiti samo indeksiranju, što nažalost nije nešto što obuhvaća sadašnji prijedlog. Smatramo da je regulativa nužna posebice za takvu vrstu pokazatelja e, kao što, su kao što je na primjer Libor. Zato mislim da proporcionalni i baždareni pristup je pristup koji trebamo slijediti. To je nešto što može imati učinak na globalnu industriju a istovremeno moramo paziti da nemamo negativan e, učinak na funkcioniranje poslovnih modela koji daju dodanu vrijednost. Ne želite se naći u situaciji gdje će se, na primjer, pokazatelji kalkulirati isključivo temeljem e, pružatelja e, proizvoda, i isto tako ne želite da se smanji broj mogućih odabira zato što se određeni investitori povlače sa tržišta. E, nadamo se zapravo da će se zakonodavstvo koje se odnosi na standarde temeljiti na načelima proporcionalnosti. To znači da se pokazatelji trebaju temeljiti na reguliranim transakcijama i dva konkretna primjera su E, dobar pokazatelj kako bismo željeli da se pristup promijeni. Mislimo da za početak ne bi trebalo e, voditi evidenciju za e, povijesno za one unos, ulazne stavke koje su povijesno regulirane budući da su one već podložne pravilima transparentnosti koje definira MiFID a isto tako smatramo da je E, standardi koji se temelje na e, reguliranim, e, uređenim podacima trebaju biti jednostavno isključeni iz kategorije ključnih standarda. Također, smatramo da financijska načela i a koja su spomenuta ranije i koja su spomenuta prošle godine predstavljaju dobar temelj za globalnu regulatornu inicijativu. To su načela koju, e, koja su već e, usvojili, odnosno usvojila velika većina neovisnih e, pružatelja pokazatelja. Europska unija također bi trebala priznati svaki regulatorni režim iz trećih zemalja kao ekvivalentan samo ako jamči da je administrator usklađen sa i oskovim načelima. Osim toga, naravno, potreban je odgovarajući prijelazni period za provedbu. Također je potrebno priznati da e, je e, neutralna, e, neovisna industrija pokazatelja nešto što je služilo financijskim tržištima godinama. Postoji jedan važni aspekt koji bih želio na kraju spomenuti, a to je rasprava o tome kako poboljšati upravljanje i strukturu pružanja pokazatelja. To je rasprava koja je posebice važna Važno je posebice za javni promet posebice kada se razmišlja o tri e, osobine pristupa prometu. Ista stvar je sa turizmom. Regulativa ne bi smjela ograničavati poslovne modele tako da se na primjer e, omogućuje neproporcionalni pristup podacima već bi u konačnici trebala rezultirati baždarenim i proporcionalnim pristupom. To bi značilo da bi takav baždareni pristup e, uređivanju pokazatelja doveo do globalnog funkcioniranja tržišnog natjecanja kako očekujemo. Hvala. Hvala gospodinu Grafu. Sada dajem riječ predsjedniku skupine za e, zakonodavstvo gospodinu Zibelu. Hvala. Uvaženi članovi odbora, dame i gospodo. EPAMA predstavlja europske ulagače. Ima 27 e, udruga koji su njezini članovi kao izvjestan broj tvrtki i e, mi e, imamo veliku količinu novca kojom upravljamo. Za početak moram reći da e, moja industrija u potpunosti se zalaže za ove odredbe jer bi na kraju industriji pomogla da opet se ostvari povjerenje. Htio bih vam reći što rade osobe koje upravljaju aktivom. E, to su ljudi koji su investitori poput vas i mene i e, postoje dakle e, institucionalni ulagači kao osiguravajuća društva ili pak e, mirovinski fondovi. Oni dakle pomažu da funkcionira gospodarstvo. I zbog toga o tom sektoru i korištenju pokazatelja ovisi e, gospodarstvo. Dakle, oni koji upravljaju imovinom e, su oni koji koriste pokazatelje, a ne rade, e, nisu oni ti koji stvaraju pokazatelje. Dakle, one imaju određene ciljeve kada se radi o pasivnim fondovima. Oni također mjere kako određeni fond e, posluje, koliko je uspješan. Ne postoje, dakle oni nemaju mogućnost da kontroliraju rezultate tih pokazatelja i ne koriste pokazatelje da bi dale cijenu financijskim e, instrumentima jer one se uglavnom isključivo zasnivaju na aktivi koja leži iza njih, koja dakle dakle koja se nalazi iza tih pokazatelja. Korištenje pokazatelja i e, kriterija je nešto što zaista kontrolira, e, se kontroliraju zakonski propisi i E, od fondova se traže da koristi isključivo transparentne pokazatelje koji odgovaraju određenoj metodologiji i odgovaraju određenim cijenama. Ti e, pokazatelji trebaju biti prikladni za svrhu za koju se koriste, a njihov sadržaj mora biti dovoljno jasan kako bi se oni mogli na odgovarajući način izračunavati. Tako zakonodavstvo, e, zakonski standardi dakle mogu pomoći e, kada se biraju pokazatelji kako bi oni koji upravljaju imovinom bili na odgovare, u skladu s odgovarajućim visokim e, fiducijalnim normama. E, naš sektor uvijek inzistira da se odgovarajući zakonski okvir traži da se stvari rade na proporcionalan način, da se radi transparentno kako bi se smanjili e, troškovi tih standarda i kako bi naši članovi mogli odraditi svoj posao. Isto tako svi pokazatelji korišteni u Europskoj uniji moraju e, biti ravnopravni e, kako bi oni koji upravljaju portfeljima ih mogli na prikladan način koristiti. Mm, industrija ovdje, e, odnosno pokazatelji tržišta e, su manje e, podložni manipulacijama, ali moraju biti otvoreni za sve ulagače. Sama uredba morala bi pokarivati isključivo pokazatelje koje su objavljene u javnosti, zatim trebamo ismati također da pružatelji usluga iz trećih zemalja ne smiju biti isključeni iz mogućnosti da rade na tržištu Europske unije. Želim pojasniti nekoliko stvari od članak drugi i treći prijedloga o korištenju zakonodavnih normi. Najvažnije je definirati kako se koriste takav jedan zakonski standard i napraviti razliku između e, toga kako se on e, koristi. Za sada se ne definiraju svi korisnici i e, to stvara neravnopravnost na tržištu. Treba se definirati samo korištenje u skladu s raspravama na vijeću. Treba tu uključiti dva specifična mogućnosti korištenja. Prvo, mogućnost kombiniranja pokazatelja sve dok se ne koristi novi podaci. Kao što e, znate, mnogo toga se radi po mjeri, e, a na zahtjev ulagača. Reference na pokazatelje koji se uglavnom zasnivaju na financijskim pokazateljima, njih je opisao gospodin Graf. Nešto je e, što se mora opisati isključivo kao standardi za korištenje. Postoji i e, druga varijanta kada ne postoji rizik od manipuliranja korištenja, prilikom korištenja financijskim instrumentima. Nadalje, samo oni pokazatelji koji su javno objavljeni moraju ući u obzir. Gospodin Graf je rekao da postoji velik broj pokazatelja. Mnogi su e, namijenjeni samo financijskim ulagačima, a to e, ne treba biti u ovom području primjene. Člankom trećim treba jasno reći da takvi pokazatelji po mjeri ne trebaju biti predmet uredbe. Nadalje, ulagačima je potrebna transparentnost što se tiče pokazatelja, razine cijena i rejtinga samih pokazatelja. Transparentnost moraju podržavati izjave, e, dakle e, informacije o samim e, zakonskim standardima i ako moguće na web stranicama ESME treba se transparentno to objaviti, slično kao što se radi sa drugim e, pokazateljima. I na kraju pristup trećih zemalja, kao što su rekli prethodni govornici, htjeli bismo da između Europske unije i e, pružatelje usluga koji nisu iz Europske unije e, bude situacija ravnopravna. Treba napraviti tranzicijski period od 3 do 4 godine, a ako dakle u toj e, zemlji ne postoje odgovarajuće smjernice, one se trebaju uskladiti sa smjernicama iz IOSKA. Hvala. A sada predstavnika Hipobanke, člana Unikredita. Hvala. E, uvaženi članovi odbora, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. A hvala vam što mi pružate mogućnost da kažem nekoliko riječi o vrlo važnoj temi, a na vašem sam raspolaganju i za pitanja. Uni kredit je E, ima za cilj da se reformira sadašnja struktura europskih pokazatelja. Mislimo da je to važno kako bi se provratilo povjerenje u tržište. Nedavni događaji pokazali su da su ti standardi važni i e, mogućnost pokazali su da e, mogu imati negativne efekte ako se ne koriste dobro na neke financijske proizvode poput stambenih kredita. Htio bih e, sada govoriti o e, zakonskim standardima vezanim za tržište e, valutama. Unikredit je sudjelovao u tome kada se govorilo o ključnim normama kao što su Libor i Euribor. E, ti standardi jedni su od osnovnih e, struktura financijskih tržišta, budu li oni nestali, doveće se u opasnost e, svi sudionici na tržištu. Iz tog razloga UniCredit namjerno i dalje citira te standarde, iako joj to stvara dodatne troškove. prema prijedlogu kako bi i jedan e, standard bio ključan e, mora odgovarati određenim e, određenim standardima mi smatramo da to nije dovoljno jer a iako su neki od njih E, nama je bila draža drugačija e, definicija koja bi se više zasnivala na kriterijima kvalitete. Najprije bi se taj standard koristio za financijske podkazatelje, a nakon toga bi se proučilo e, ka, može li on imati negativne aspekte za financijsku stabilnost. I to bi se moralo primjenjivati na više od jedne države članice. Kada se radi o ključnim standardima za više od jedne zemlje članice, Unikredit smatra da ESMA, a ne lokalni e, nadzorno tijelo, kao što stoji u prijedlogu, bi se trebalo baviti nadzorom. ESMA ima ključnu ulogu kako bi odluke vezane za ključne standarde uzimale u obzir Interes Europske unije i financijskih tržišta. Treba izbjeći fragmentiranje po državama, a nova komisija trebala bi postići da se stvori unija e, tržišta kapitala. Kada se radi o ključnim standardima koji imaju prekogranične dimenzije kao ova ovdje, treba se pobrinuti da odbor koji će time rukovoditi bude dovoljno reprezentativan. I zato prilikom usvajanja e, e, propisa želimo da ESMA ima važnu ulogu i da se bez obzira na brojčane pragove glavni kriterij na kojem će oni raditi bude kriterij kvalitete kada se izračunavaju standardi treba e, paziti da se smanji mogućnost manipuliranja podacima. Međutim, postoji rizik za vrijeme Euribora i e, međubankovnog tržišta. Zašto? Zato što na međubankovnim tržištima postoje trenuci sa malo likvidnosti. I e, zbog toga se moraju prihvatiti i oni standardi koji odražavaju određenu e, stvarnost na tržištu koju to e, taj standard treba mjeriti. Prema sličnjem prijedlogu administratori bi morali objaviti podatke koje su koristili za izrađučavanje određenog standarda odmah e, po objavljivanju samog standarda. Međutim, ne znamo ima li to dodanu vrijednost za korisnike. E, mi osim toga mislimo da bi takvo ponašanje moglo doći, dovesti do narušavanja situacije za banke. Objavljivanje visokih stopa pojedinih banaka u e, stresnim periodima mogli bi ih omogućiti banku da namakne sredstva u toj situaciji. Trebalo bi jednostavno za neko vrijeme pohraniti e, taj, e, te podatke dok e, ESMA ne odluči došlo vrijeme za objavljivanje. Isto tako mislimo da treba naći alternative za sadašnje zakonske standarde, primjerice za Euribor kada je krajem 1998. godine u uveden, s obzirom na velik broj ugovora prema Euriboru koji su različite prirode, bilo bi dobro da postoje europski propisi kako bi se e, onemogućilo narušavanje u postojećih ugovora. Hvala lijepa, a sada ćemo otvoriti raspravu u kojoj će sudjelovati članovi odbora Ekon. Pozivam e, članove odbora da e, se javi za riječ. U prvoj rundi bit će to izvjestitelji u sjeni i su izvjestitelji. Svatko će imati dvije minute za postavljanje pitanja, mora reći točno kome je pitanje upućeno, a onda sam govornik ima tri minute za odgovor. Nakon e, te runde bit će e, runda gdje se svi zastupnici mogu javiti za riječ. Najprije da me riječ izvjestitelji u sjeni Luneku Nidermaru. Imate dvije minuta za pitanje. Nadam se da ću biti brz. Govorit ću o režimu treće strane. Dakle, problem je bio u tome da je uredba E, pripremljena u vrijeme kada je Josko bio u fazi pripreme. Sada mi se čini da je Josko zaista organizacija koja je prihvaćena na globalnoj razini. Prema tome zanima me je li realno ako tražimo nešto što traži više od načela Joska, hoće li se dakle pojaviti reakcija na to ili će drugi globalni financijski centri se e, podvrnuti tom režimu. Naime, moglo bi se dogoditi upravo e, suprotno da naš režim bude puno stroži i da mnoge evropske tvrtke i e, imaju puno problema koristeći takve standarde. Znači to firme koje nisu iz Europe. Hvala. Dakle, ovo pitanje upućeno je predstavniku komisiju Filipu Todu. Izvolite. Hvala. Htio bih e, pojasniti sljedeće. Sustav, dakle režim za treće zemlje je napravljen zato kako bi se e, e, zakonski standardi koji nisu iz Europske unije budu jednako jaki kao oni iz Europske unije. U početku to je bilo napravljeno kako bi europske tvrtke imale iste uvjete kao i njihovi konkurenti iz trećih zemalja. Kada se, ali e, režim koji se predlaže u uredbi mora biti pravno utemeljen i mislimo da je certificiranje e, koje bi radile same tvrtke iz trećih zemalja makar bi u skladu sa načelima Joska, da bi to zaista davalo dovoljne jamstva da će se stvoriti ravnopravni uvjeti. Kada komisija proučava ekvivalentnost, onda komisija mora vidjeti da li pravni temelji te zemlje i nadzor te zemlje su u skladu s mjerilima koje postavlja Josko. A Josko je također e, pregledava jesu, da li se njegova načela primjenjuju i e, gledaju kako ih primjenjuju zemlje koje su potpisnice ajoskovih načela. Mi se naročito bavimo primjenom tih e, mjerila u zemljama kao što su Japan i Singapur. U početku možda te zemlje imaju jedno usko područje primjene tih načela, ali se nadamo da će se onda to područje primjene proširiti. Mi smo također e, ustanovili da često treće zemlje koje kreću sa jednim užom primjenom naših standarda ih kasnije primjenjuju i prate ono što mi radimo. Hvala. Sada je sljedeći govornik Hanas e, Fernandez. Hvala. E, čuo sam e, kolege iz epp p-a, ali sada smo slušali i evo imam i odgovor već na to, ali imam sljedeća dva pitanja. Prvo za odgovornu osobu iz Europske središnje banke za ključne standarde. E, čuo sam dakle da sadašnja definicija nije savršena, E, kako e, se ne bi nacionalne vrijednosti koristile za ključne standarde, jer to nije najbolji način. E, znači ja sam dijelim mišljenje da e, tu trebaju ključni biti stabilnost financijskog tržišta, ali Sada naravno je pitanje ovih e, diskrecijskog prostora za nadzornika i aktivnosti nadzornika i kako bolje definirati e, standarde kako bi se smanjio taj diskrecioni prostor nadzornika. I treće, dobro ili drugo pitanje je o e, standardu za robu odnosno za robne standarde. Naime, u nefinancijske standarde u tom pogledu obično imaju, e, obično se spominju problemi sa onima koji trebaju dostavljati informacije koje nisu obvezne. Znači uvijek postoji e, i kodeks e, za ponašanja koji je pravno obvezujući, ali što je sa trećim stranama koje sada surađuju, a e, bez e, a na neprofitne osobi. Znači, zanima me kako Europska unija može riješiti e, ovaj problem sa nefinancijskim standardima putem, recimo, ovakvog kodeksa postupanja. So, Mr. gospodine e, Skjavi. Zahvaljujem. E, uvaženi zastupnici, mislim da što se tiče definicije ključnih e, standarda, znači ovog e, sagledavanja istovremeno kvantitativnih i kvalitativnih aspekta, to u svakom slučaju može imati neki element diskrecionalnosti, ali ona se isto mora temeljiti na analizi da analizi koju e, mora provesti institucija odgovorna za takvu analizu u Europskoj uniji. A zatim to se de, e, tekom vremena može i revidirati kako bi se recimo fino uskladilo ili razmotrila učinkovitost ili ispravnost takve procjene. Međutim, važno je te dvije stvari istovremeno staviti zajedno. Dakle, s jedne strane možete imati e, velike reference koje se znači odnose na veliku količinu ugovora, ali s druge strane pak mislim da je bitno e, staviti e, po poantu na analizu financijske stabilnosti koja je više kvalitativne prirode, u raznim zemljama Unija i općenito za cijelu Uniju. Hvala. E, bi li e, netko želio odgovoriti na drugo pitanje? Um, no. yes, not an in Ja nisam e, stručnjak za commodities, ali E, evo odgovor za e, Euribor. Euribor se citira i navodi na dobrovoljnoj osnovi, pa posebice sada u prelaznom razdoblju postoji e, opasnost od trećih strana koji izlaze iz panela Euribora i više se njihovi indeksi ne objavljuju. Tu je također teško postići obvezni doprinos e, suradnju putem e, kodeksa postupanja ili ponašanja. Treba nam tu nešto više e, kao inicijativa ili nadzor koji će natjerati sve strane na sudjelovanje u panelu. Komisija. Da, ja sam samo htio odgovoriti na pitanje zastupnika što se tiče ovog kodeksa ponašanja E, i upućujem na principe IOSKA koji zahtijevaju da upravitelj standardom benchmarkom mora e, pokazati e, da se pridržava kodeksa ponašanja godišnje i kod svake promjene kodeksa. Dakle, to su to su oni principi koje, koji provodi oska koje je i komisija htjela prenijeti dobro, postoje načini i drugi načini da se prenese ovaj važan princip. Mislim da je predsjedništvo vijeća tražilo jednu drugu formulaciju kako bi e, učinkovito implementirao i transponirao ovaj princip. E, ali postoje načini svakako. Sljedeći govornik za ECR, gospodin e, Sampo. Terko. E, jedno pitanje za gospodina Rajta iz Joskova, ako nas on sada čuje. E, ne, nažal mi je, imamo problem sa vezom, sa Madridom, nažalost, pa ćemo moći samo prikupiti pitanja za Josko na kraju. Pa ćemo sada... Dobro, imamo još jedno pitanje. Dobro, onda krenite na drugo pitanje. Dobro, jedno specifično pitanje onda za gospodina Grafa. Dakle, gospodine Graf, kao predstavnik upravitelja E, treće zemlje, znači e, iz Švicarske. E, znači, što, što vi mislite o ovoj ekvivalentnosti uvjeta za treće strane kao istovjetnosti sa Europskom unijom? Dakle, ovdje ne mogu govoriti u ime švicarske vlade koja, na kojoj je implementacija na implementacija uredbe, ali za sada nema E, nikakvog, e, nikakve namere da se mijenja zakonodavni okvir ili da se uvodi posebno, posebni zakonodavni okvir ili zakonodavni koji bi se odnosio na indekse u Švicarskoj. Hvala, vratit ćemo se vašem pitanju kada ponovno uspostavimo vezu s IOS-kom. E, gospodine Vjegas. Gospodine Vjegas. Hvala. E, mi znamo koja je važnost indeksa i znamo kakvu štetu može manipulacija njima proizvesti. E, posebice swap aranžmani sa javnim tvrtkama su uzrokovali situacije koje su uzrokovale milijarde eura gubitaka iz javne, javnog e, novčanika. A to dolazi iz e, povezanosti dva faktora, odnosno sukoba interesa. Kompleksnost e, indikatora je jedna stvar, a e, njegova opcionalnost je druga stvar koja uzrokuje to. U tom smislu poželjno je jasno pojasniti da indeksi cijena, ako su imalo dobri, trebaju biti jednostavni, ali znamo da to nije uvijek e, moguće. I e, iz onoga što su rekli mnogi govornici proizlazi da se moramo e, baviti jačanjem uloge javnih institucija. Naime, postoji niz institucija u Europskoj uniji koje E, imaju mogućnost e, da, odlučnije poduzimaju aktivnosti u ovom području i koje bi također mogle biti mogle biti e, iskorištene u dobre svrhe, javne svrhe na tržištu. Znači, recimo, važne stvari kao što su kamatne stope su jedna stvar. Znači, ECB i e, e, povezane institucije trebale bi postati signal e, tržištu koje bi e, riješila ovaj sukob interesa i poboljšale kvalitetu indeksa. E, za koga je to bilo? A za nikoga posebno, pa tko bi želio odgovoriti na ovo pitanje moguće javne uloge u nekim specifičnim standardima. Središnja banka, izvolite. Zahvaljujem uvaženi zastupnici. Mislim da je javni sektor već mnogo toga učinio, posebice u ovom području. E, kao prvo, nadzornici, mi to nismo bili tada, znači mi nismo do nekod, prije nekoliko dana imali nadzornu ulogu, ali sada jesmo nadzorno tijelo koje ima mandat za bonitentni nadzor, a ne, ne poslovanja, ali e, sve u svemu e, javna tijela koja nadziru financijsko poslovanje e, su uočile sve ove skandale i manipulacije i također i sa strane središnje banke mi smo se isto jako uključili u potporu procesu reforme. reforme. Dakle, svi su govornici govorili o raznim izvješćima i raznim e, skupinama koje pod pokroviteljskom e, G20 i OSKA e, odbora za stabilnost rade na standardima za kamatne stope, za deviznu razminu i upravo tu odašiljemo ovu porugu integriteta kako ponašanja u pružanju inputa, ali i u metodološkom smislu, znači izračunavanja referentne, referentne vrijednosti. I upravo tu dalje šaljemo svoju poruku e, znači e, Europska središnja banka tu je katalizator ove reforme i inicijative dionika na tržištu kao i Europske bankovne federacije e, i administratora Euribora da se ide prema Euriboru koji će biti temeljen na transakcijama. Po transakcijama. Hvala. Želi još netko se uključiti ovaj odgovor? Izvolite. Evo, samo da dodam jednu malu informaciju. Da, svakako i e, privatna industrija poduzima aktivnosti kako bi ovi e, standardi postali transparentni i e, transformira sve više ove do sada netransparentne tržišta u indekse temeljem cijena ili indeks indekse temeljem kontribucija panela kako bi oni postali transakcijski utemeljeni. Ako se to sada ograniči zakonodavstvom i prisili se privatnu industriju da izađe iz ovog e, segmenta, možda ćemo na kraju doći u situaciju da izbacimo neke elemente koji bi zapravo mogli pomoći e, dobrom do, dizajnu indeksa a posebice za e, tržište novca temeljem transakcija, a upravo tu mnogo napora poduzima upravo privatna industrija kako bi se tu poboljšala kvaliteta indeksa u ovom segmentu. Hvala. Gospodin Lambert za zelene. Dobar dan. Pitanje za komisiju. Dakle, naša bi preferencija bila da svi indeksi budu obuhvaćeni ovom uredbom, ali s ovim pristupom u dve razine gdje ne ključni benchmarkovi imaju lakši a samo ključni standardi potpadaju po stroži režim takve situacije. Ali time e, bismo ih morali ipak obuhvatiti na neki način sve. Znači ako neki indeks ili e, benchmark prijeđe iz neključne kategorije u ključnu, bude obuhvaćeni i bude obuhvaćeni nadzorom. Pa onda molim e, vaše komentare. A sada pitanje i za komisiju i središnju banku. Jedna stvar koja e, se čini da stvara nepotreban rizik na financijskom tržištu je činjenica da se standardi koriste za neprikladne operacije aktivnosti. Naime, Libor se koristi gotovo za sve, čak i tamo kad nije i gdje nije relevantan. Dakle, pitanje je kako možemo e, što možemo učiniti e, e, u pogledu ove neprikladnog korištenja standarda i uključiti to u zakonodavni okvir pa osiguramo što je više moguće da se standardi benchmarka koriste samo u odgovarajućim prigodama i prilikama ne izvan toga. A ako se koriste za neprikladne transakcije operacije kako možemo onda E, taj rizik e, obuhvatiti odgovarajućim okvirom i posvetiti mu posebnu pozornost. Sada, e, moje konkretno pitanje je koji je točno udio transakcija potpao pod ove manipulacije s Forexom? Hvala. Dobro. Komisija, izvolite. Zahvaljujem. Odgovor prvo na ovo pitanje kako obuhvatiti razne indekse, a posebice e, u pogledu toga da su neki indeksi pod lakšim režimom. Naime, upravo je to prijedlog komisije, pa ne kažemo da je to savršeno i svakako se može poboljšati, ali prijedlog komisije uključuje neke horizontalne e, zahtjeve za sve vrste standarda, zatim e, strože e, standarde za ključne standarde, obvezno sudjelovanje i kolege nadzornika kako bi se uključili nadzornici iz drugih zemalja članica za te ključne benchmarkove, a zatim imamo i prilagođene zahtjeve, prilagođene zahtjeve po mjeri gdje za neke standarde E, recimo e, tamo gdje se to spominje i drugdje u europskom zakonodavstvu, a imamo i prilagođene zahtjeve za e, standarde za kamatne stope i robne standarde. Dakle, što se tiče prilagodbe ovih raznih E, standarda, e, raznih zahtjeva, imamo ih za različite vrste standarda, ali svejedno ključni standardi moraju biti javno regulirani i podlijegati javnom nadzoru. Jer smatramo da su gotovo svi e, standardi podloži sličnim rizicima i ne bismo htjeli da sad imamo rupe u zakonodavnom okviru koje bi se mogle objelodaniti nakon što dođe do nekih drugih manipulacija standardima. Vidjeli smo niz slučajeva manipulacija koji su se e, proširili dalje od samo kamatnih stopa. Imamo naznake manipulacije kod, e, kod e, e, metala i tako dalje. Znači, trebali bismo imati standarde koji bi se odnosili na sve standarde, ali e, moramo vidjeti kako i to ostaviti u određenu proporciju e, tamo gdje za to postoji potreba. Hvala. Središnja banka. Zahvaljujem. E, uvaženi zastupnici. Pa ja bih rekao da od početka negdje 2013. Mi kao središnja banka, a ja sam bio uključen u taj e, rad pod okriljem BS-a i objavili smo e, izvješće i na web stranici banke o tome. E, znači, evo Richard je govorio o principu odabira. I upravo, mislim da je upravo to ono što ste rekli. Mislim da je to nešto što je i nama jako važno. Naime, ovom e, principu da se dionicima u tržištu e, i krajnjim korisnicima omogući da odaberu neke od različitih indeksa, neke od različitih standarda, od benchmarkova, e, i to upravo one koje najbolje odgovara njihovim potrebama. I zato smo i naglasili važnost ovaj, višestrukog izbora i važnost analiza na strani krajnjeg korisnika kako bi on mogao povezati te tu mogućnost izbora i različite mogućnosti izbora upravo sa e, onim za što im je taj e, benchmark potreban, odnosno svrhom za koje se standard koristi. Kada nekada govorimo o kamatnim e, standardima, oni se koriste posvuda, a to ne znači da recimo, a, a niko ne uzima obzir da, takva vrsta rizičnog faktora ili financijske varijable ili kreditnog rizika, e, rizika koji je uključen u ovu referencu je potreban za definiranje recimo otplate e, preko vremena nekog posebnog, e, nekog specifičnog ugovora. Dakle, ova je filozofija E, preuzeta u pristup e, izvješća odbora za stabilnost. Naime, i e, nadzornici i Središnja banka radili su na ovom pitanju. Dakle, da razviju taj sustav i pomognu dionicima u tržištu da razviju jedan pristup sa više stopa, recimo u euro području, u eurozoni, već imamo nešto što je s jedne strane gotov e, e, jedan e, imamo eoniju koja je gotovo bez rizika i Euribor koji uključuje riziku stopi. I mislim da je doista važno osigurati stabilnost i kontinuitet takvih referenci. A sada što se tiče e, izbjegavanja ovog neprikladnog korištenja, E pa sad nažalost ovdje vam ne mogu dati neki inovativni ili pametan, previše pametan način s naše perspektive. Iako e, smo mi središnja banka, tu bi komisija mogla bolje reći, ali htio sam naglasiti načelno da mi ovdje radimo doista nešto konkretno gdje ovdje stvaramo odabir e, i ovu lepezu, a ostalo je na tijelima kojima je zadaća štititi. Yes, uh, Komisija može i vi želite. Da, oprostite što nisam uh, odgovoran na drugo pitanje. Da, komisija se slaže da je važno odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, da prikladnost uh, E, standarda treba biti procijenjena posebice kada se koriste za financijske ugovore s potrošačima. Zato imamo članak 18 u našem prijedlogu o procjeni prikladnosti gdje se kaže da prije ulaska i sklapanja financijskog ugovora s potrošačem gdje se navodi referenca standarda e, treba provjeriti e, poznavanje kupca što se tiče tog benchmarka, njegovu financijsku situaciju, njegove ciljeve i ocijeniti da li E, referenciranje ovog ugovora prema tom benchmarku odgovara tom klijentu, ako ne i onda temeljem te procjene ako nadzornik smatra da ovaj benchmark standard nije prikladan, treba upozoriti u pisanom obliku kupca sa objašnjenjem, a s ciljem kako bi kupac mogao onda odlučiti želi li ili ne potpisati ovaj ugovor ako smatra da ovaj standard nije primjenjiv na njega. Znači to je važno pitanje i pokušali smo to razriješiti u prijedlogu komisije. Zahvaljujem. Izvjestitelj, izvolite. Gospođa Van Hojzen. Hvala, niz je pitanja već postavljeno, a ja bi se sada htjela vratiti na pitanje koje je već e, postavio gospodin Fernandez e, o praktičnosti standarda i pitanje za gospodina Skjavija i Satu jer su jedan i drugi izrazili zabrinutost za, za definiciju ove ključnosti, a posebice e, kvantitativnih pragova i što ako benchmark pređe neki prag. E, Gospodine Skavi, rekli ste da je ECB za fleksibilniju definiciju ove ključnosti temeljem konsideracije financijske stabilnosti. Možete li malo specifičnije reći što želite s ovim kvantitativnim pragom postići i možete li nam malo detaljnije reći koji specifični kriteriji kvalitete po vašem mišljenju treba biti uključeni u definiciju? Jer ste spomenuli da to treba revidirati tijekom vremena i također odgovorne institucije treba napraviti odgovarajuće procjene i tako dalje. Ali koje je vaše vlastito mišljenje o tome? Isto pitanje za gospodina Satu i također ako dopušta predsjedati. Još jedno zadnje pitanje gospodinu Zibelu. Gospodine Zibel, rekli ste da se benchmarkovi koji se koriste za investicijske fondove i njihove učinke ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom uredbom. A zašto onda ne bilo problema za sukob interesa i ranjivost prema manipulaciji ako govorimo upravo o tim benchmarkovima? Hvala. so. Mr. Sata? Yes, thank you, Mr. Chairman. Izvolite, gospodine Sata. Hvala, gospodine predsjedatelju. Razlog zbog kojeg smatramo da korištenje praga nije najbolje rješenje jest to što neka od tržišta na koja se standardni odnose su tržišta koja je vrlo teško mjeriti u smislu preciznog obima transakcija. Ne postoje instrumenti koji su izravno vezani uz standarde, već isto tako postoje i instrumenti koji se računaju temeljem financijske poluge. Upravo zato e, određeni pružatelji e, pokazatelja u konačnici zaobilaze taj prag jer ga jednostavno ne mogu iskazati. Daću vam još jedan konkretan primjer. Ne radi se samo o ukupom obujmu koji se indeksira u standard, već isto tako o broju ugovora. Euribor je važan ne samo zato što se radi o vrlo visokim brojkama u smislu obujma, već isto zato što postoji e, na milijuni kredita e, fizičkim osobama. Zato mislimo da se ne možemo e, oslanjati isključivo na kvantitativne kriterije. Mislimo da se moramo držati kvalitativne definicije koja ima veze sa financijskom stabilnošću i sa ocjenom e, ključnosti standarda. Naravno, razumijemo da se radi o kompromisu i o određenom e, diskrecijskom prostoru, međutim smatramo također da je to najbolji način da se pozabavimo ovim pitanjem. Gospodine Skjavi, hvala gospodine predsjedatelju, e, gospođo izvjestiteljice. Mi pokušavamo kvantificirati kvalitativna pitanja, što je vjerojatno e, pristrano postupanje jednog ekonomiste. Ja bih uz ono što je upravo objasnio gospodin Sata želio reći i sljedeće. Predložio bih naime i neke dodatne mjere. Primjerice, uzimanje u obzir ili ocjenu važnosti standarda za određenu zemlju. Dakle, koliko je važna, važan obim gospodarske djelatnosti i broj ugovora. To može biti konkretna referenca u određenoj specifičnoj zemlji. Može se dogoditi da u određenim situacijama, iako se pokazatelj ne koristi previše, ipak postoji pitanje financijske stabilnosti koja može utjecati na Europsku uniju. Također, mogli bismo pogledati i vrste ugovora za koje se referentne e, brojke koriste. Je li e, određeni referentni pokazatelj nešto što koriste stručne institucije ili agenti E, ili pak krajnji korisnici i potrošači. Stoga poveznica između stabilnosti cjelokupnog financijskog sustava i e, specifičnog pokazatelja jest nešto što treba promotriti. Slažem se s gospodinom Satom u velikoj mjeri, ali ovakve vrste dodatnih pokazatelja bi e, omogućile kvalitativnu ocjenu nečega što je možda previše brojčano iskazano a kad malo zagrebete zapravo vidite da zapravo e, se može na kraju sve svesti na mnogo manje strog okvir što bismo željeli izbjeći. Hvala. Sljedeće pitanje gospodin Zibel. Hvala lijepa, gospođo izvjestiteljice. Ja ne bih rekao da ne postoje sukobi interesa, ali mislim da su neutralizirani. Pogledate li posebno u... u sektoru e, građanstva vidite da zapravo mnogi fondovi, mnoga sredstva koriste indekse za usporedbu vlastitih rezultata. Koliko su dakle kvalitetni vrijednosni papiri u usporedbi sa relevantnim pokazateljem. U tom smislu sve ucice, dakle e, subjekte za zajednička ulaganja u vrijednosne papire, nadzire ESMA ja sam u svojim e, uvodnim izjavama e, rekao koje su sve direktive s time povezane kao i smjernice o u, e, burzovno utrživim fondovima. Sve to ukazuje na koji način se može osigurati transparentnost i provjeriti da je pokazatelj kojeg koristite svrhovit. Na taj način se zna e, je li određeni pokazatelj za usporedbu rezultata primjeren za predmetni e, za predmetni e, proizvod, primjerice je li adekvatan pokazatelj koji se koristi za za fondove vlasničkog kapitala. Kao što sam već rekao ranije, E, ulaganje ucica bi zapravo značilo kupovanje e, određenih e, vrijednosnica u skladu sa pravilima. Sukob interesa jest ublažen zato što bi korisnici koristili samo ključne standarde koji bi bili uređeni ili koji su u velikoj većini pokazatelji koji se temelje na uređenim podacima. Već postoji uredba o pokazateljima i ona sama po sebi ne može predstavljati sukob interesa. Općenito govoreći, ja bih rekao da kombinacija prikladnosti pokazatelja kojeg su revidirali e, regulatorna tijela i ostatak navedenih smjernica svodi zapravo sukob interesa na minimum. Zato bi bi usporedba koja je opisana na ovaj način trebala biti isključena iz prijedloga vijeća. Mislim da smo uspostavili vezu s Madridom a sada bismo se mogli vratiti gospodinu Sampteru i njegovom pitanju za glavnog tajnika IOSKO-a. Hvala gospodine predsjedatelju. Nadam se, gospodine Wright, da nas čujete. Možete li nam reći koji je još nadležnosti unutar Joskova planiraju uvesti specifično zakonodavstvo vezano u standarde koji pokrivaju isto područje kao prijedlog komisije. Temeljem vašeg iskustva u Joskoju i ranije u Europskoj komisiji, možete li nam reći, smatrate li da bilo koja jurisdikcija u svijetu treba uvjete za postupanje prema trećim zemljama koji su predviđeni u prijedlogu komisije? Hvala. Hvala, gospodine Wright. Mr. Wright? Can you hear us? Gospodine Wright, čujete li nas? Seems... Yes, you can... You... Izvolite. Thank you very much, Chairman, and I... Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ispričavam se što su postale određene poteškoće i nisam mogao u potpunosti čuti ovu vrlo važnu raspravu. Dozvolite da najprije odgovorim na posljednje pitanje koje je postavljeno. Čujete li me? Ja vas dobro čujem, ali izgleda da vi mene ne možete čuti. Možete nas čuti? Čujem vas. Izvolite odgovoriti na pitanja. Dobro vas čujemo. Dobro, dozvolite da nastavim. Što se tiče pitanja koje se odnosi na ostale jurisdikcije koje planiraju zakonska pravila, prema našim e, saznanjima samo Japan i Hong Kong planiraju zakonodavne mjere tog tipa. Mislim da je točno da niti jedna druga država ne planira mjere koje bi pokrivale isto područje o kojima se trenutačno pregovara temeljem prijedloga komisije. Bilo je pitanje o režimu predviđenom za treće zemlje. Uvaženi članovi odbora, gospodine predsjedatelju, dozvolite da kažem da imamo primjer s e, izvedenicama gdje Sjedinjene američke države su zapravo usvojile pravila o izvedenicama prije Europske unije i od toga trenutka zapravo pokušavamo na neki način sklepati dva sustava koja su dosta različita i to je vrlo teško. Ono što pokušavam reći je sljedeće. Mislimo da bi bilo idealno kada bi e, načela Joskoa bila temelj za priznavanje e, međusobno priznavanje standarda. Mislim da je sada vrijeme za razgovore prije nego što problemi postanu teški i prekogranični. Što se prije održe ovakve rasprave vezane uz takozvani, e, takozvanu jednakost postupanja ili slično, to bolje. E, uvaženi kolega Lambert je rekao nešto o standardima za korisnike. Mislim da je to vrlo važna stavka. Naime, to je nešto što se također uzelo u obzir prilikom rada na standardima u odboru za financijsku e, stabilnost. FSB zapravo predlaže dvojni pristup gdje su bankovni kreditni rizici uključeni, namjeravaju e, razviti highball plus sustav. Ali kod derivata, odnosno izvedenica, predlaže se alternativni pristup. Izuzetno je važno da postoje prijelazne odredbe. Gospodin Lambert je također pitao o obujmu e, manipulacije u Forexu. Na to pitanje ne mogu odgovoriti. Mogu samo reći da se radi o e, obimu od 5 E, trilijuna eura dnevno. Mnogobrojne su istrage trenutačno u toku o manipulacijama na e, tržištima Forex pratim situaciju putem medija kao i vi i znam da određeni broj financijskih institucija e, ostavlja sa stranje zaista značajan iznos rezerviranja u slučaju krizne situacije. Vidjet ćemo koji će u konačnici biti rezultati tih različitih istraga. Hvala lijepa gospodine Wright. Naše isprike zbog e, problema sa vezom. Nadajmo se da će sljedeći puta situacija biti bolja. A sada imamo na raspolaganju nešto vremena za spontano javljanje za riječ. Želi li se još tko od članova odbora javiti za riječ e, kako bi postavio pitanja našim e, gostima? Izvolite. Hvala, vrlo kratko. Svaki govornik rekao je da se slaže s duhom prijedloga ovog zakonskog akta. Naravno da bi se osigurala sukladnost mora doći do e, provedbe toga duha u praksi. Vodile su se mnogobrojne rasprave o tome na koji način se pobrinuti da E, različiti elementi ovoga prijedloga budu ciljani i sveobuhvatni. Jedna stvar koja je izostala iz naše rasprave je zapravo naglasak na to odakle je uopće cijelo ovo pitanje poteklo. Radilo se naime o kulturološkom problemu i činjenici da se s potrošačima nije postupalo pošteno. I svatko zapravo s naše strane prepoznao bi u tome kulturološko pitanje i činjenicu da uopće nije postojala nikakva zabrinutost niti nastojanje da se postupa u skladu sa načelima poštenog e, odnosa prema potrošačima. Gospodine Sata i ostali govornici, mislite li da je E, ovaj prijedlog u skladu sa kulturom e, sukladnosti ili još uvijek postoji prostor za daljnje igre zato što situacija nije u, e, u stvarnosti nije u skladu sa zakonodavnom situacijom i možda uopće ne postoji volja na tržištu da se s potrošačima postupa pošteno. Hvala gospodine predsjedatelju. Izvolite, gospodine Sata. To je vrlo važno pitanje, zato što kada se govori o standardima moramo napraviti razliku između dvije vrlo važne stave. Prvo jest da oblikovanje standarda jest jedna stvar, a manipulacija druga. Manipulacija je kazneno djelo. Do toga je došlo i to je nešto što treba kazneno goniti i e, treba se pozabaviti pojedincima. Kada govorimo o oblikovanju, onda mislim da je ovaj zakonodavni prijedlog vrlo, vrlo dobar. Ponekad zapravo miješamo ove dvije stvari, zato što kada govorimo, na primjer, o podacima koji se temelje na transakcijama, e, moramo imati na umu da e, takav pristup može omogućiti sprečavanje manipulacije, ali to nije konačni odgovor zato što neka tržišta jednostavno nisu dovoljno likvidna. Pazimo stoga da postoje dvije različite točke. S jedne strane je oblikovanje gdje nastojimo ići u smjeru standarda, dakle benchmarka koji su otporni na manipulaciju, ali istovremeno moramo imati na umu da oni u teoriji nisu u potpunosti imuni na manipulaciju, pa stoga upravljanje i kontrola moraju biti osnaženi. Vjerujem da nacrt e, ovog zakona jest jako dobar u smislu uspostavljanja kontrole i rješavanja ovih problema s kojima smo smo se suočili kada se radi o standardima. Naravno, ako se provodi, dakle, ako se postupak nadzora i kontrole zaista provodi na razini e, onih koji doprinose sustavu, administratora i ako, dakle, kontrole zaista jesu učinkovite i postoje. Samo jedna kratka napomena. Mi smatramo kao korisnici da postoji određeni napredak e, u smislu e, kulture. I kada se radi o s tržištima i kada se radi o manipulaciji. Mislim da zapravo i krajnje korisnici sada analiziraju svoje procese Ispričavamo se, nismo čuli kraj govornikovog izlaganja zbog tehničkih smetnji. Thank you. Mr. Wolf. Thank you, Mr. Chairman. This... Gospodine Wolf, ovo je pitanje za gospodina Davida Wrighta. Radi se o sljedećem. Spomenuli ste da samo Japan i Hong Kong eh, razmatraju mogućnost zakonskih odredbi i da to nije ni pošto eh, tako strogo niti tako dalekosežno kao eh, ono što planira Europska komisija. Mislite li da bi bilo moguće da europsko zakonodavstvo dovede do manjka tržišnog natjecanja ili konkurentnog zaostajanja, odnosno gubitka konkurentne prednosti na vanjskim tržištima. Drugo, ako smatrate da postoji potreba za jedinstvenom uredbom koja bi pomogla da se sve financijske ustanove u svijetu ponašaju jednako, ne bi li onda trebala postojati nekakva globalna razina standarda i tada uopće ne bi bilo potrebno imati e, zakonodavni prijedlog od strane Europske komisije. Gospodine Wright, izvolite. Gospodine Wright. yeah, maybe delay, but I. Mr. Wright? Gospodine Wright? Yes, please. Izvolite. Ovo je vrlo zanimljivo viđenje situacije, međutim budimo realni. Nećemo na globalnoj razini imati jedinstveno regulatorno tijelo. Najbolje što možemo učiniti na globalnoj razini jest da se trudimo da na neki način e, zbližimo naša promišljanja, ali ništa zapravo nije zakonski obvezujuće. G20, e, Bazelski odbor, mi u OSKOV, što god mi radili zapravo e, ne može se primjenjivati po sili zakona i to nije nešto što će se promijeniti u skorijoj budućnosti. Iako bi dugoročno gledano takvo rješenje možda bilo poželjno, mislim da moramo ostati realistični. Nastojimo se držati e, načela, nastojimo raditi na tome da se ta načela sveobuhvatno primjenjuju na globalnoj razini. Naravno, na svakoj je državi da odluči što će primjenjivati e, u prostoru koji je pod njezinom nadležnosti. Što se tiče budućih pravila,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 Hvala lijepa. Nitko se više nije javio za riječ, pa ću za kraj dati riječ izvjestiteljice Kora. Evo, bit ću vrlo kratka, želim se jednostavno zahvaliti svima koji su sudjelovali u e, ovom saslušanju, naročito govornicima koji su nam rekli njihova mišljenja o ovoj tematici, odgovor naša pitanja. Politika je zapravo nešto gdje čovjek mora e, praviti izbore. U politici ćemo mi u sljedećih nekoliko tjedana morati donositi važne odluke, morat ćemo e, izabrati, na primjer, što znači e, riječ ključna i eto, ključno će biti definirati što je ključno. Hvala svima. Hvala izvjestiteljici. Čekamo dakle da se jave, da se pojave e, standardi koji će biti svjetski. U međuvremenu ćemo pokušati uspostaviti europske. Hvala svim govornicima. Hvala dakle svima i sada možemo na 15 minuta prekinuti sastanak. U 5 sati ćemo nastaviti gdje ćemo, ćemo tada ugostiti povjerenicu Vestag.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 Merci Paolo.

osma našeg dnevnog reda razmjena mišljenja s Margaretom Vestager koja je povjerenica za tržišno natjecanje. Zaista želim e, srdačno pozdraviti gospođu Vestager koja je prihvatila poziv da dođe na naš sastanak. Biće to prva razmjena mišljenja s odborom Ekon. Za vrijeme saslušanja povjerenice i nakon toga je e, ona reka da će redovito dolaziti na sastanke našeg odbora kao i na razne radne skupine na pojedine specifične teme, primjerice pravila e, vezana za konkurentnost, pa ulogu e, tržišnog natjecanja i e, tako dalje. Drago nam je da ima takav pozitivan stav. U potpuno ćemo se osloniti na to da ste vi rekli da želite surađivati sa Europskim parlamentom. I mi mislimo da je naša uloga kao parlamenta da ojača e, ulogu građana, da se glas građana više čuje. Dakle, hvala vam što ste došli. Današnji sastanak, ova prva razmjena mišljenja s vama, organizirana je kako bismo raspravljali o važnoj temi, a to je odnos između cjelovite, sveobuhvatne procjene i pravila tržišnog natjecanja, uključujući državne potpore, a sve to vezano za banke. Dakle, Mislim da je ovo tema koja je u ovom času vrlo bitna, ali osim te teme mislim da kolege mogu e, postaviti i pitanja na neke druge teme, primjerice goruće teme u javnosti. Povjerenica će vjerojatno e, moći s nama razgovarati i o drugim temama. Najprije ćemo dati na 10 minuta riječ za uvodno izlaganje povjerenici, a nakon toga ćemo imati 5 minutne periode za postavljanje pitanja i odgovora, eventualno naknadnog pitanja, ali ne smije, će smijeti premažiti rok od 5 minuta. Hvala. Hvala e, predsjedniče, ovo je vrlo topla dobrodošlica. Evo, drago mi je da sam po prvi puta među vama u ulozi povjerenice. Nadam se da će ovo biti prvi u nizu sastanaka. Kao što smo govorili u vrijeme samog saslušanja, Temeljni ugovori nas ne obvezuju na ovakve sastanke, međutim mi imamo zajedničku obvezu da radimo na poboljšanju uvjeta tržišnog natjecanja kako za građane, tako i za tvrtke. Postoje mnogi izazovi na temu e, banaka, a moćemo govoriti i o drugim temama vezanim e, za banke E, e, neću možda moći odgovoriti baš na sva pitanja iz cijelog mog portfelja. Molim da me, e, ispri, da me ispričate. Dakle, mogu odgovarati o bankovnom sektoru i izvan njega. Prvo, rezultati testova otpornosti i isto tako reviziju kvaliteta aktive. Moram reći da su mnogi rezultati koji su ostvareni pozitivni. Međutim, nismo još završili posao, ne možemo reći da je za sada već imamo jedan bankovni sustav koji je sasvim solidan i mislim da će mnogi od vas eh, pokušati prenijeti eh, poteškoće koje imaju mala i srednja poduzeća kada traže kapital koji im je potreban za poslovanje. Dakle, nismo još sve napravili što je potrebno, ali mnogo je bitnoga ostvarenog. Što se tiče dakle, stvaranje bankovne unije, najnovije vijesti. 26. listopada Europska središnja banka je putem svojeg cjelovite procjene i e, objavila rezultate testova otpornosti banaka na transparentan način predočene su bilance banaka. To je vrlo važno kako bi se ponovno uspostavilo povjerenje u sektor bankarstva. Prošloga tjedna, 4. studenog, Europska središnja banka je preuzela na sebe odgovornost jedinstvenog nadzornika za jedinstveni nadzor banaka u okviru jedinstvenog mehanizma za nadzor banaka. Te dvije stvari zaista su vrlo važan korak naprijed. Tu su koraci e, kojima je prethodila više nego jednogodišnja priprema. Dakle, trebalo je uspostaviti jedinstveni sustav nadzora i trebalo je napraviti testove na otpornost banaka. Dakle, proučila se situacija najvećih banaka euro područja, njih 130. One predstavljaju otprilike 80% aktive koja se nalazi u bankama. Mislim da je predominantno rezultat toga pozitivan. Što se tiče samog prikupljenja kapitala. Mnoge, tu su rezultati prilično e, pozitivni jer svega 13 banaka u 8 zemalja članica imaju nedostatan kapital. Ti, taj nedostatak kapitala je ograničen na 6,5 milijardi eura i odnosi se, kao što sam rekla, na malen broj banaka. To se vidi u situaciji banaka za prošlu godinu gdje su banke prikupile veliki broj novaca, osim u ovom slučaju koje sam sada govorila. Što se tiče eh, kapitala koji nedostaje, njega treba prikupiti u sljedećih 6 do 9 mjeseci kao što nadzorno tijelo to predviđa. U ovom eh, se stadiju ne predviđa da će niti jedna od banaka dobiti novac u vidu državnih potpora. Dakle, ne očekuje se da do toga dođe. Za slučaj da se tome pribjegne, primjenjivat će se mjere državnih potpora. Međutim, kao što sam rekla i još jednom naglašavam, nije predviđeno da se taj e, nedostatak nadoknadi iz državne pomoći. Pravila su prošle godine poboljšana kako bismo išli prema bankovnoj uniji. Prema tome, ako bilo koje od banaka bude potreban novac poreznih obveznika, dioničari i ulagači će biti prvi koji će morati e, izdvojiti novac. Javni novac, dakle državna sredstva, bit će zaista nešto čemu će se e, za, za čim će se zadnje posegnuti. Što se tiče državnih potpora, mi ćemo najmanje moguće koristiti novac porezkih obveznika. Tako stoji u novim pravilima. Zašto? Mislim da je to sasvim jasno. Trebamo zaštititi građane i državne proračune kako ne bi bile žrtve velikih rizika. Na taj način omogućavamo svim europskim bankama da imaju iste uvjete rada i na taj način štirimo integritet zajedničkog tržišta. Banke kojima će ipak e, biti potrebna državna pomoć, njim ćemo tražiti da se restrukturiraju i da budu državne banke. Oni će, možda će možda bankovni sektor koji će biti malo dosadniji nego li ranije, ali će biti stabilan i usmjerit će se na svoju primarnu ulogu. Trebamo smanjiti rizik. Mislim e, da e, je, će se većina vas složiti da je upravo to bio cilj koji smo htjeli ostvariti. Imamo dakle planove za restrukturiranje i sanaciju banaka, imamo i jače regulatorne okvire. Sada imamo bankovni sektor koji je otporniji i koji se više bavi osnovnom bankarskim poslovima. Ja smatram da to znači posuđivanje gospodarstvenicima, dakle našem gospodarskom sektoru. Pred nama naravno i dalje leže izazovi. Preuzeti koraci moraju biti osnove da se na njima povrati povjerenje u banke. No, sve ovo nije dovoljno. Nakon testova otpornosti banaka i provjere kvalitete aktive e, morat ćemo raditi i dalje. Međutim, otvoren je prvi korak da bi se vratilo povjerenje u banke. Nakon ovih uspjeha ipak ne smijemo se ležati na lovorikama. Moramo mnogo toga reformirati, moramo reformirati porezki sustav. Međutim, slaba strana europskog bankovnog sektora morat će se poboljšati i bit će nužno da banke omoguće ulaganje u gospodarstvo. Mislim da ćete se sa mnom složiti da je zdrav bankovni sustav potreban za zdravo gospodarstvo. Potrebno nam je strogo zdravo bankarstvo koje će biti dobro za europsko gospodarstvo. Mm, potrebna je bankovna unija, no prije toga mnoge korake moramo ostvariti europsko je gospodarstvo sada puno jače nego što je bilo ranije. Međutim, sada sve što je napravljeno mora zaživjeti. Moramo e, sa priprema za stvaranje bankovne unije nju zaista i ostvariti. Poredski obveznici zaista moraju shvatiti da smo mi ono što su nam oni dali u zadatak ostvarili nama je potrebno da naš bankarski sustav bude otporan i da ispravno funkcionira. Važno je da sada imamo jak bankarski sektor i da sada po prvi put nisu više potrebne državne potpore. Mislim da je to ključna poruka koju vam danas želim prenijeti. Hvala lijepa. Počet ćemo sada s govornicima u ime klubova zastupnika. Najprije Markus Ferber koji predsjedava eh, radom skupinom za tržišno natjecanje. Zahvaljujem eh, predsjedniče gospođo povjerenice. Rekli ste već da smo u eh, prošlosti imali niz banaka koje su imale državne potpore u sklopu posebnih režima i također u sveobuhvatnom e, procjeni utvrđeno je da se neki deficit kapitala može prihvatiti, odnosno reći da se da su se neki od tih deficita mogli popuniti javnim sredstvima ako se drže strogih propisa državnih potpora. Ali dobro, imali smo i neke banke koje su loše stale, a primale su ranije državne potpore. Dakle, stoga pitanje je li dosadašnji program potpora doista bio koristan i što će nam pomoći da ovaj puta stvar bude drugačija i kako ćemo doći do jednog bankovnog sustava koji neće subvencionirati e, porezni obveznici. I drugo pitanje, ako dopustite, e, što se tiče Luksemburga, dakle, e, Mm, komisija je provodila istrage protiv niza zemalja članica, ne samo Luksemburga i e, čini se da se ovdje česte provodile neke sporazumi između e, poreznih obveznika i države, a i u što se tiče državnih potpora i da je to bila prilično široka praksa. A što vi kao povjerenica E, a temeljem jednog nekog od konkretnih slučaja u ovom slučaju što ćete učiniti kako bi spriječili e, izbjegavanje plaćanja poreza i poreznu obvezu. Hvala. I think on, the first question... Vaše prvo pitanje. Zašto se možemo nadati da će se stvari poboljšati? Mislim u osnovi zato što smo se promijenili. Promijenili smo pravila i okolnosti su se promijenile. U nekim zemljama veliki broj poreznih obveznika moralo je platiti za probleme. U drugim zemljama članicama e, situacija je bila drugčija, e, bilo je e, došlo do sanacije banaka i tu su platili mnogi dioničari. U nekim zemljama makroekonomska situacija bila je više nego li teška u Španjolskoj, Sloveniji i tako dalje i u Danskoj. Međutim, e, imali smo dakle vrlo različitu situaciju. Sada imamo nova pravila o državnim potporama u bankarstvu. I u periodu od prethodne situacije i do one koja će se završiti e, ostvarivanjem, finaliziranjem bankovne unije, mislim da je važno da građani vide da e, se državni novac može dati kao pomoć bankama samo ako su se svi drugi mehanizmi ispravno upotrijebili. Mislim da je to zaista važno. I to je rezultat onoga što smo vidjeli za vrijeme ovog pregleda ove godine. E, u, e, na bilancama banaka može se pročitati da su situacija mm, popravila. Dakle, e, to smo vidjeli na statičkim bilancama banaka. Banke su uspjele prikupiti dosta kapitala. Zahvaljujući e, naporima koje su uložili kako vijeće, tako i parlament uspostavljeno izvješćivanje po zemljama. I sada mislim da banke mogu dobro raditi posao. Drugo pitanje bilo je vezano o usturenje informacija u Luksemburgu i na koji način e, se na to može djelovati. Imamo dakle nekoliko takvih situacija u Irskoj, Španjskoj i dva u Luksemburga. Ova situacija nije ilegalna. Međutim, pitanje je kakve je u konkretnim slučajevima odluke donio porezka vlast. Neki slučajeve može se implicirati da je došlo do narušavanja tržišnog natjecaja ili pak da se radi o državnoj izravnoj potpori. Mislim da je vrlo važno da analiziramo sva ta četiri slučaja, onda ćemo znati puno više na što se trebamo usmjeriti za slučaj da budemo više zašli u detalje. Hvala da Eliza Ferreira. Zahvaljujem što ste s nama. Hvala. Doista me zanima E, sanacija i nadzor banaka kao tema, ali postavila sam upravo one pitanje, ta pitanja na vašem saslušanju za povjerenicu, pa neću sada ponovno u to, nego e, ću se baviti kršenjem tržišnog natjecanja zbog porezne prevare. E, upravo ste spomenuli u drugom dijelu svog odgovora da imate četiri takve slučaja ali svi mi znamo kakva je situacija i sada imamo i više detalja i više informacija to je apsolutno šokantno. Tako kad govorite o 300 multinacionalnih kompanija koje su pregovarale sa određenom državom, e, e, mene, mene zanima, mislite li da imate e, pravnu, da imate li sposobnosti, moći, snage da se bavite E, ovom praksom. Jer za građane, razumijete, doista je čudno što raspravljamo sad o detaljima tržišnog natjecanja, a tamo iza naših leđa e, prolaze goleme količine državnih potpora putem izuzeća i sad je pitanje, mislim, je li to potpada pod pravni okvir ili ne. I sada e, upravo moje pitanje ide u tom smjeru. U trenutku smo kad ne možemo nastaviti dalje ovim putem i mislite li da putem instrumenta tržišnog natjecanja možete uspješno e, se baviti e, rješavanjem ovih pitanja trajnog kršenja tržišnog natjecanja ili će morati doći do ključne i velike političke promjene da se ta pitanja riješe jer politički apsolutno iskreno ovako dalje ne možemo. Vi ste rekli da nije vrijeme da budemo e, zadovoljni situacijom i ništa ne činimo, nego e, ali moje pitanje je može li komisija povesti ovu borbu na jasni i snažni način iskreniji nego do sada. E, da, e, uvijek e, težim radikalnim stvarima, jer to ime i moje stranke. Dobro, možda tu ispada i neka jer kad se govori o radikalizmu. Radikalizam u tom smislu je loša stvar i zato se obično povezuje i sa ekstremizmom. Ali radikalan biti znači ići na sam korijen stvari. Mislim da je važno shvatiti da se ovdje vode dvije različite rasprave jedna e, je rasprava o državnim potporama i narušavanju tržišnog natjecanja. I ovdje zapravo smatram da da, e, tu imam e, pravnu sposobnost i nadležnost. Jer porezne, porezne dogovori su tako učestala praksa u zemljima, zemljama članicama, ali problem s time je da kada zemlja članica e, prihvati da porezna osnovica neke tvrtke se obračunava na način koji ne odgovara tržišnim uvjetima. Tako da onda ta tvrtka e, dobije na kraju drugačiji tretman nego druge tvrtke. A zatim e, pitanje državne potpore i fiskalne potpore. I tu imamo e, pravnu e, sposobnost i tu možemo nešto učiniti ako možemo dokazati ove slučaje. Stoga je važno e, doista se finalizirati postojeće predmete kako bismo saznali više o ovim praksama. Ako govorimo pak o poreznim politikama kao takvima, kao samim takvim poreznim politikama, E, znadete prijedlog za zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu korporacija i zadnji put kad sam pitala niko nije znao živi li taj prijedlog još uvijek ili više ne. A možda je to prvi, važan prvi korak i nadam se da zemlje članice i parlamente će preuzeti ovaj e, i vratiti se ovom predlogu ponovno na razmatranje. Ali važno je imati zajedničku konsolidiranu poreznu osnovicu poduzeća kako bi se postigla veća transparentnost, a za one tvrtke koje nemaju agresivno porezivno planiranje niti se time bave će biti puno lakše jer onda će znati i neće morati koristiti pravnike i porezne savjetnike iz zemalja u kojima su aktivni. I onda mislim da će to biti novo zakonodavstvo koje nam je potrebno ako krenemo ovim poreznim putem koji, koji a, a želimo izbjeći one situacije koje se pojavljaju u tisku posljednjih par dana. Zahvaljujem. E, gospodin Messerschmidt, gospodin Martin Messerschmidt, izvjestitelj i Ekona za e, naš izvješćno vlastitu inicijativu o e, politici tržišnog natjecanja. Zahvaljujem. E, da, e, doista je... E, doista, evo, dvoumio sam se, ali govorit ću engleski. Dva pitanja. Dakle, niko ne očekuje da ćete ući ove istrage u detalje sada pred nama, ali tijekom saslušanja obvezali ste se pred ovim odborom da ćete surađivati sa odborom i sa međunarodnim organizacijama, trećim zemljama i tako dalje, kako biste prikupili što je više moguće informacija, kako biste ušli u što je veću dubinu ovih istraga. I u svjetlu te obveze i sadašnjih istraga u tijeku, želio bih čuti koje ste aktivnosti poduzeli ili planirate poduzeti kako biste ispunili ovu obvezu ste, na koju ste se obvezali pred ovim odborom, a glede agresivnog poreznog planiranja u Luksemburgu ili gdje se već pojavljuje. Sada smo u situaciji naime da ili možemo čekati presudu Europskog suda e, o davanju informacija iz Luksemburga ili možemo reći dobro eto to jest već negdje dostupno, a očigledno je da je to već dostupno i sad te informacije treba uključiti u e, istrage u tijeku. Gospođo povjerenice, možete li to potvrditi? I drugo, vrlo kratko, e, općenito e, propisi o državnim potporama su ključno pitanje za ovaj odbor kao i za ovaj dom. I mnogi od nas e, s veseljem su dočekali vašu najavu e, novih propisa po tom pitanju. Dakle, prema ovim novim propisima Zemlje članice dobit će više odgovornosti za implementiranje raznih schema bez prethodne notifikacije strane komisije. S druge pak strane, komisija prema vašim napucima i dalje jest čuvarica e, tržišnog natjecanja i fair tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu. Dakle, kako ćete onda osigurati da e, propisi reformi e, idu tim pravim putem ravnoteže između narušavanja tržišnog natjecanja i poštivanja od strane zemalja članica. Hvala. Da, i ja se ponekad volim kojim jezikom govoriti, je lakše onda biti precizan kad čovjek govori na e, vlastnom jeziku, ali evo i ja ću engleski radije. Da, e, isto je važno postići e, po suradnju između mojih službi i dotičnih zemalja članica. I ono što vidimo je da se ta suradnja sve više poboljšava. I dokumenti i informacije iz Wikileaka e, su sada javno objavljene. Dobro, nisu to sve informacije koje su potrebne s druge strane, Radi se od informacija jednog savjetnika za tvrtke i to kako da, se, kako da postupe prema nadležnim tijelima. Sada nam treba više informacija od nacionalnih tijela o poreznim e, odlukama koje su donesene, ali te nove informacije ćemo se uključiti i ove koje su javno dostupne svakako. E, nadalje, još e, jedna ova delikatna ravnoteža između e, državnih potpora i modernizacije. Naime, kada zemljama članicama dajemo veći diskrecijski prostor, one i dalje moraju primjenjivati propise državnim potporama, ali ne moraju svaki puta pitati. I to će zemljama članicama dati veći osjećaj e, odgovornosti E, jer ne moraju svaki puta pitati, nego na vlastitu odluku mogu e, primijeniti propise. A važan dio te reforme je i transparentnost. Znači, kada zemlja članica se odluči za režim državne potpore, a u skladu sa propisima, da se to i objavi. Tako da mediji i građani mogu vidjeti gdje se troši njihov novac i onda to može biti uključeno u demokratsku raspravu o tome kako se primjenjuju propise državnim potporama i kako e, vlada troši novac u zemljama članicama. I to je najvažniji dio reforme jer upravo ovdje mediji, građani i javna rasprava dobiva važniju ulogu. Ovako kako to sada vidimo ovdje, e, pretpostavljam dakle da je to bila jedna vrsta transparentnosti, koja transformira javnu raspravu kada se u njoj pojavi više informacija u javnosti. Hvala. Sada za liberale, gospođa Kora e, Heisen. Van e, e, Hvala. Mislim da neki nisu bili ovdje kada je, kada je Ekon pozvan da uspostavi Prijemeni odbor za istraživanje poreznog izbjegavanja u svjetlu atfere u Luksemburgu. Ja mislim da je doista važno da se takav odbor uspostavi, podupirem to cijelim srcem i također e, pozivam povjerenicu koja je s nama danas e, da također e, uzme ovo pitanje u obzir i razmotri ga. Što se tiče rasprave sutra, znači iznenađeni smo da se neće raditi o državnim potporama. E, pa obzirom da će se raditi o Moskoviću, ali dobro, možete li prokomentirati i još e, jednom e, oprostite, evo što vas nisam odmah pozdravila ponovno pred parlamentom i pred odborom Ekon. Ali u svjetlu današnjeg razgovora želim pitati koja će biti uloga glavne uprave za natjecanje u, e, prema jedinstvenom mehanizmu za sanaciju banaka. Naime, prema SRM-u komisija će moći revidirati to u skratku. E, unapred najavu e, planove za restrukturiranje, ali takve odluke također moraju biti pravno utemeljene. I sad se pitamo hoće li opća uprava za tržno natjecanje moći to činiti posebice što, se, što će se raditi o kratkim rokovima. Te koje ste točno mjere poduzeli i koje su interne procedure kako će se osigurati da opća uprava e, što se tiče odluka prema SRM-u donese odluke koje će moći e, također e, u slučaju potrebe preživjeti i sud. Da, hvala, upravo su me izvijestili o ovom prijedlogu da se osnuje posebni odbor i proširi područje ovo područje primjene što se tiče izbjegavanja poreza. Naravno, postoje nekoliko gledišta, ovo je legislativno gledište i postoje e, gledišta tržišnog natjecanja. Upravo e, je to ono što sam, zašto sam spomenula i zajedničku poreznu osnovicu E, to bi nešto što je nešto čim bi se mogao baviti taj odbor. A i nacionalni odbori tu imaju što za reći, jer uvijek se radi o jednoj vezi između nacionalnih poreznih e, propisa, znači državnih potpora i tržišnog natjecanja i toga kako to funkcionira na europskoj razini. Naime, obzirom da za porez, pitanja oporezivanja moramo imati jednoglasnost, e, možemo sami evo predviđati koliko brzo ćemo daleko napredovati u tome a ne vjerujem da sam ja optimistična u svojoj prognozi od vas u tome. Dakle, mislim da je to, to samo kao nadahnuće za posao koji treba odraditi. To nije u mojoj nadležnosti da odlučim kako ćete vi to organizirati, ali mislim da bi nacionalni parlamenti također imali zanimljivo što što za reći po tom pitanju. Drugo, slažem se da je opća uprava za tržišno natjecanje i ja osobno ćemo također imati ulogu u budućnosti u okviru mehanizma za sanaciju banaka. E, naime, ono što ćemo mi činiti svakako je nešto drugačije od jedinstvenog nadzornog mehanizma i nadzornih tijela, e, jer e, mi ćemo se baviti pitanjima državne potpore, dugoročne održivosti, to su evo neke stvari. I svakako osigurat ćemo također da imamo odgovarajuće kompetencije u tom pogledu i nadležnost, jer slažem se da je ovdje brzina ključna. E, mislim, ne sjećam se da, da u jeku krize, kad su stvari bile najhitnije, smo ikad imali problema s time, ali svakako za to će trebati prioritizirati u smislu i resursa, ali i osiguranja odgovarajuće ekspertize da postupimo na odgovarajuće brz način. A to pak znači dobru suradnju sa jedinstvenim mehanizmom za sanaciju banaka i to ćemo i osigurati. Hvala. A sada za Ujedinjenu ljevicu i nordijsku e, zemljecu. E, gospodin Demazi, hvala što ste dobro izgovorili moje ime. E, e ne, iskreno, iskreno kažem. E, htio sam e, krenuti sa ovim luksemburškim informacijama i onoga što neki nazivaju Junker Leaks ali evo, povjerenica, ono što smo mnogi sada vidjeli u Luksemburgu <laughs> možda i jest ilegalno legalno i to je ključ cijelog problema, a zapravo je cinično i nečuveno da sada imamo e, e, ovo da zemlje članice gube 1 trilijun eura godišnje zbog e, izbjegavanja poreza i E, da e, to onda ide na uštrb temeljne infrastrukture zrasta i tako dalje. A vi ste rekli da radite i na ovom pitanju konsolidirane pozorizne osnovice za poduzeća. Ja želim reći da minim, bez minimalnog oporezivanja koje nije moguće u ovom svijetlu, bi se porezna konkurencija mogla još ojačati. Sada je to moja tri konkretna pitanja. Prvo, dakle, je li istina da je suradnja Luksemburga s komisijom se znatno e, poboljšala e, od kako nema <laughs> više gospodina Junkera, a drugo, e, u svakom slučaju morat ćete odlučiti hoćete li otvoriti ova pitanja u Luksemburgu, i prema e, postupovim propisima komisije i u duhu kolektivne odgovornosti kako ćete osigurati da ne postoji konflikt, e, sukob interesa u ime gospodina Junkera? Što ćemo, što će kao u bankarskom e, glasaru podići kineski zid oko njega ili što će biti? A Naravno, postoji slučaj e, Luksemburg, Amazon i tako dalje. I ako uspijete e, utvrditi da postoji preferencijalni tretman e, dotičnih korporacija i ako se krene u taj predmet pred sudom, mislite li da gospodin Juncker je na pravom položaju kao predsjednik komisije u tome slučaju? Ako ne možete odgovoriti na to pitanje, dobro. E, hoće li e, e, kad biste morali neku ploču predložiti gospodinu Junkeru, je li to I did it my way on Sinatra ili time to say goodbye? Što bi to bilo? Evo, gospođo povjerenice, izvolite. Moram vas upozoriti, nemojte me mamiti da i sama ne počnem pjevati, to bi bilo prilično neobično. Kao prvo, Učinak e, zajedničke konsolidirane porezne osnovice poduzeća može se procjenjivati na različite načine. Moje je viđenje da bi to bilo od pomoći i da poduzeća zapravo ne bi e, se dala u porezno planiranje kako bi e, podmirila poreze, a da pritom uzimaju u obzir e, sve različite mogućnosti utaje poreza u različitim zemljama jer je to ono što bi bilo potrebno da zaista izbjegnu plaćanje poreza. Dakle, prema mojem mišljenju to je dobra prilika. Što se tiče Luksemburga, da, bolje surađujemo s njima. E, nisam e, nikada nagađala zbog čega je tome tako, već sam jednostavno zadovoljna zbog toga što je tome tako, zato što na taj način mnogo bolje obavljamo svoj posao. Toliko što se tiče odgovora na prvo pitanje. Što se tiče otvaranja novih predmeta, ono što smo učinili do sada jest da smo donijeli odluku da krenemo s otvaranjem četiri predmeta nakon preliminarnih istražnih radnji koje su poduzete. Dvije od te četiri odluke javno su objavljene, treća će biti objavljena kroz nekoliko dana, tako da se može zapravo vidjeti kakva je vrsta preliminarne istrage obavljena i zbog čega je došlo e, do postojanja osnovane sumnje zbog kojeg treba otvoriti predmete. Ja sama nisam iskusila ništa e, što bi mi vezivalo ruke upravo suprotno. Moje iskustvo do sada, a nadam se da ćete to, eh, odnosno da ste to vidjeli nakon eh, mojeg saslušanja, jest da imam otvorene ruke kada se radi o rješavanju tih predmeta. Što se tiče trećeg odgovora, željela bih reći da mislim da je vrlo važno ne spekulirati. Za neka poduzeća uistinu nije prikladno, odnosno e, teško im je ispoštovati porezne odluke i postavljaju si pitanje koje poreze trebam platiti. Tužno je ako su porezne odluke takve da narušavaju tržište i zaderu na pogrešan način u sustav državnih potpora. Ja trošim jako malo vremena na bavljanje osobnim pitanjima, e, nastojim se usredotočiti na svoj posao, zato što bi obrnuti pristup doveo ne samo do narušavanja tržišta, već bi isto tako doveo do negativnih e, učinaka u javnosti. E, naime, tada bi narušavanje tržišnog natjecanja bilo mnogo osobnije pitanje. Hvala. Hvala za zelene. Being the Hvala, budući da sam šesti po redu koji postavlja pitanja, to mi daje priliku da se malo rukovodim drugima. Kad odgovarate na pitanja, uvijek govorite o onome što upravo sada činite, ali pritom niste rekli što planirate za sljedećih pet godina. I to je ono na što ću se ja usredotočiti u svojem pitanju. Nove informacije koje su na raspolaganju zbog curenja informacija nešto je što, kako kažete, ćete uzeti u obzir. Ja se nadam da namjeravate učiniti više. Namjeravate li započeti nove istrage u sljedećih pet godina? Ili preciznije, na kraju vašeg petogodišnjeg mandata, mislite li da će europski porezni sustav u potpunosti biti pod kontrolom vašeg osoblja, E, i da više neće biti poreznih utaja. Što se tiče konsolidirane porezne osnovice poduzeća, e, podržavate li izvješćivanje po zemljama za sve multinacionalne kompanije? Je li to vaš politički cilj u sljedećih pet godina? I e, dosta ste izbjegavali odgovor vezan uz politiku gospodina Junkera. Je li vaš politički cilj da takvi planovi porezne utaje vlada više ne budu mogući na kraju vašeg mandata za pet godina? Hvala povjerenice, izvolite. Hvala lijepa na postavljenim pitanjima. Mislim da ta pitanja pokazuju zaista veliko povjerenje u moje sposobnosti, a meni se čini da moram biti malo skromnija. Naime, pratila sam različite porezne prijedloge koje je iznosio gospodin Šemeta, tadašnji povjerenik za poreze, a pratila sam i rasprave koje su se vodile u vijeću vezano uz porezna pitanja i pitanja porezne politike. I temeljem svega toga dojma sam da je prilično teško jednoglasno ostvariti napredak kada se radi o poreznim pitanjima. Čak i ako sve svoje snage e, ujedinimo u komisiji, u parlamentu, još uvijek ćemo morati obaviti jako puno toga da uvjerimo države članice da nam treba e, jedna e, jedinstvenija zakonodavna podloga vezana uz poreze u Europi. Ja nipošto ne pokušavam izbjeći odgovore na pitanja ali mislim da e, ono što se planira ne treba u potpunosti skrenuti pozornost sa onoga što možemo učiniti sada. To je kao prvo zaključiti otvorene slučajeve, tada ćemo znati mnogo više onome što se zaista događa, a uz pomoć tog znanja i u tom kontekstu moći ćemo odlučiti e, koji su nam sljedeći koraci. Ne kažem to zato što vam ne želim reći neke stvari, već zato što mislim da je vrlo važno da proces bude vođen na način da postigne rezultate, a ne da samo krenemo za svime što se spominje u novinama. Mislim da trebamo raditi na strukturirani način. A raditi na strukturirani način znači da otvoreni predmeti trebaju biti finalizirani i onda temeljem postignutih saznanja možemo odlučiti hoćemo li otvarati nove predmete. Još uvijek ne znam, ali vjerojatno hoćemo. Hvala. Zatim kolege Soterius Arianupulos. Izvolite. Lisate ga ta stres testu Gospođo povjerenice, govorili ste o bankama, znate u kakvoj je lošoj situaciji grčki narod, a trojka sada, dakle Europska unija i vlada zapravo rješavaju probleme kredita sa zakašnjenjem. Što se tiče banaka, njihov je glavni kriterij zapravo baviti se održivim eh, isplativim kreditima velikih poduzeća. Mala poduzeća praktički su isključena iz pliče i suočavaju se s bankrotom. Što se tiče razine zaposlenosti, nezaposlenosti i tako dalje, tu se ne mijenja ništa. To je zaista izrugivanje sudu javnosti. Jer znate i sami da se zaposlenici i nezaposleni suočavaju s određenim problemima već godinama. Od 15. siječnja imat ćemo situaciju u kojoj će ljudi izgubiti svoj dom. I to će biti početak katastrofe i za banke, ne samo u Grčkoj, već i drugdje velika poduzeća će malo pomalo sve preuzeti. Natjecanje u obliku kakvom ga poznajemo sada dobro je samo za najveće. Od 2015. godine imat ćemo deložacije, ljudi će izgubiti svoj dom. Što kažete o takvoj situaciji? Hvala, povjerenica. Pa ja sam jednostavno promotrila činjenice koje su rezultat testova otpornosti i e, revizije kvalitete imovine. Bankarski sektor je zdraviji nego što je bio prije godinu dana, zato što je prikupljen e, velika razina kapitala i samo 13 e, banaka u Europskoj uniji nije imalo dostatan kapital, a niti jedna od njih nije rekla da joj treba državna potpora. Mislim da je to pozitivno. To ne mijenja situaciju za e, pojedinačne obitelji u Grčkoj, ali to je korak u pravome smjeru da se zapravo dođe do zdravijeg, robustnijeg bankarskog sustava koji će onda biti u stanju kreditirati i mala i srednje velika poduzeća jer financijski sektor i bankarski sektor zapravo mora odigrati svoju ulogu za realno gospodarstvo i treba omogućiti ljudima da financiraju svoje startupove, da ostvaruju porast u kapitalu i mislim da je to izuzetno važno. E, samo tada ćemo vidjeti svjetlo na kraju tunela, iako meni je jasno da mnogi ljudi, posebice mnogi mladi, e, se nalaze u zaista jako, jako dugačkom tunelu. Za EPP, gospodin Lange. Hvala gospođo povjerenice što ste e, s nama. Hvala vam što ste otvoreni. Mislim da ste zapravo vrlo sažeto objasnili određene razlike i da ste pokazali dosljednost kada se radi o osjetljivim pitanjima. Međutim, mnogi od nas vraćaju se na temu utaje poreza to je stoga što vidimo jedan određeni osjećaj nepoštenog e, postupanja koji prevladava kod građana u Europskoj uniji. Oni naime vide da velika poduzeća imaju mogućnost prelaska granica i uspostavljanja određenih e, podružnica koje im omogućuju da izbjegavaju poreze koje mala i srednja poduzeća i svi mi trebamo plaćati. E, I to je zapravo nekako e, pitanje koje se dobro uklapa u ovu temu e, komisije koja predstavlja zadnju šansu. Ovo je zaista zadnja šansa da se pozabavimo ovim pitanjima u taj poreza. Rekli ste i citiram da informacije koje su sada poznate, zahvaljujući novinarima, nisu sve informacije koje su potrebne. Rekli ste da trebate više od nacionalnih tijela. Znam da se spominje i moja država članica, Nizozemska, u kojoj također postoje ovakve konstrukcije. I zapravo se jako e, hrvamo s problemom da nacionalni porezni uredi i ispostave zapravo ne šalju informacije koje su nužne. Nadam se da će vam e, ovo što sada znate pomoći da analizirate situaciju, da ćete informacije koje ćete dobiti također pomoći, ali to će biti ograničeno znanje zato što će se neprestano pojavljivati nove strukture. Čini mi se da nekako ćemo u konačnici zaostajati za realnom situacijom jer se neprestano javljaju nove stvari. Mene zanima kako ćete se s time nositi. E, ljudi ovdje kažu da kada se radi o poreznim odlukama da se u javnosti treba znati svaka točka i svaki zarez. Ja se ne, ne slažem nužno s time. Mislim da Europska komisija i Europski parlament moraju znati e, o čemu se radi jer je to nešto što će vam pomoći da znate što se zapravo događa. I slažem se s vama da tako dugo dok ne znate što se događa da ne možete zapravo ništa učiniti. Dakle, zanima me, bili vam bile od pomoći e, odluke na nacionalnoj razini? Povjerenica, izvolite. Da, e, interno viđenje i uvid u e, odluke i sudske odluke koje se tiču poreza omogućilo bi strukturirani pristup. Da, razumijem zašto se o tome raspravlja i zašto se to osporava, kao i svaka druga informacija koja je dostupna. Međutim, isto tako mislim da je reći da se o svakoj sudskoj odluci sve treba znati do zadnjeg zareza zapravo ići malo predaleko postoji zapravo određeni povjerljivi način funkcioniranja koji postoji zato da bi se ljude zaštitilo i da bi im se omogućilo da napreduju u svojem poslovanju, što također želimo učiniti. Međutim, nama bi u našem radu bilo od velike pomoći kada bismo znali kakve su odluke donesene po pitanju poreza. Nacionalni e, parlamenti mogli bi biti relevantan partner ako Europski parlament odluči osnovati odbor o kojem ste govorili upravo zbog tog razloga, jer tada bi postojalo mjesto na kojem bi bilo moguće održati uravnoteženi, nijansirani dijalog. I možda bismo uspjeli osnažiti javnu raspravu o porezima e, s poreznim sustavima i utaji poreza, a prvenstveno o poreznom natjecanju koje je prisutno u Europi. Jer sasvim jasno možemo reći da je porez na dobit u različitim državama članicama vrlo različita. Takva rasprava bila bi dobrodošla. Zahvaljujem. E, Diposani. E, Mr. Chairman, E, hvala, gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Moram priznati da sam ja novi zastupnik i stoga nemam e, toliko stručnih znanja kao moji kolege ovdje. Međutim, nisam naivan i želio bih stoga postaviti neka pitanja koja su razumljiva na europskoj razini, a povezana su s mojom zemljom Mađarskom. Mnogo sam razmišljao o ovom e, luksemburškom pitanju i curenju podataka vezano uz Luksemburg, takozvani Luxemburg Leaks. Ne bih želio ići preduboko u prošlost i ono što se tada događalo, jer ako se mene pita, dakle jednog skromnog e, mađarskog zastupnika, sasvim je jasno da je mnogo bolje plaćati poreze u Luksemburgu nego bilo gdje drugdje u Europi. To je nekakav zaključak koji se sam po sebi nam nameće. Uvijek mi se tako činilo, a sada imamo i dokaz da je tome tako. za sljedećih pet godina, odnosno četiri i pol, Mislim da bi trebalo pronaći političke odgovore za budućnost, a ne zakonske odgovore na prošlost. To je nekakav pokušaj. Znate, poslao sam nekoliko pisama prethodnoj komisiji, a odgovor je uvijek bio, pa gledajte, to je pravilo. A moje je pitanje sljedeće. Ako javno mnijenje smatra da nešto nije dobro, Zašto to ne mijenjamo? Ja sam e, kroz različita saslušanja povjerenika shvatio da oporezivanje može biti jedna stvar koja je u potpunosti prepuštena vladama i s čime Europska unija nema nikakve veze i i meni se čini da je to i poruka koju šaljemo putem ponekad vrlo složenih formulacija i poruka. Ono što mi kao komisija, e, parlament i možda čak i vijeće možemo učiniti jest izdvojiti stvarne probleme. A jedan od problema kojima ja, e, na koje ja položem pozornost jest da je oporezivanje vrlo raznoliko u Europskoj uniji. Dakle, hrana, u nekim zemljama imate nultu stopu PDV-a, u mojoj zemlji 27%. Dakle, mađarski narod nije jednak ostalim narodima. Stoga mislim da postoji nekoliko stvari u kojima treba raspravljati, ali prvenstveno mene zanima možete li vi odigrati vrlo važnu ulogu u Um, suzbijanju korupcije, a imajući na umu da korupcija ne dolazi ponekad iz poduzeća, već iz vlada također. Hvala. Samo kratka napomena. Ako želite odgovor uh, povjerenice, onda malo skratite pitanje jer je povjerenici ipak lakše. U potpunosti vas poštujem kao novog zastupnika budući da sam ja vrlo nova e, povjerenica, tako da nemojte da vas to brine. Samo jedna stvar koju želim istaknuti. E, ponekad zakonski odgovori na pitanja iz prošlosti predstavljaju most za pronalazak političkih pitanja u budućnosti, zato što postajete mudri i shvaćate na koji način stvari zaista funkcioniraju. I temeljem toga možda ćete moći promijeniti tijek javne rasprave i promijeniti stvari. Mislim da u tome zaista trebamo snažno partnerstvo i koaliciju između Europskog parlamenta, komisije i vijeća. Jer e, mi sa gledišta tržišnog natjecanja možemo učiniti određene stvari, međutim to ima svoje granice. Isto tako postoje vrlo važna porezna pitanja, a o njima treba raspravljati i s vijećem i s nacionalnim parlamentima. I mislim da je to situacija koja zapravo pokazuje da javna rasprava ide naprijed i da se mijenja. Prisjetite se samo Nekad je bilo gotovo nemoguće razgovarati o e, automatskoj razmjeni podataka o dobiti koja se generira u nekoj drugoj zemlji. Sad je to ipak drugačije. To je napredak koji prije pet godina možda ne bismo uopće predvidjeli da će do njega doći. Međutim, sada to imamo. E, napredak je ostvaren i mislim da možemo ostvariti još više u ovoj koaliciji parlamenta, komisije, vijeća. Gospodin <clears throat> Spero che le foto lei fa eh, Hvala lijepa gospođo povjerenice. Nadam se da će vaš mandat biti uspješan. Ja ću malo promijeniti temu o kojoj govorimo. Prije nekoliko tjedana vaša je glavna uprava primila predstavnike poduzeća iz Postavljalo se pitanje kako europska birokracija utječe na gospodarstvo i na gospodarski rast i došlo se do zaključka da ga ponekad uništava. Naime, predstavnici poduzeća uključujući dakle i predstavnike grupacije Tisen, najavili su um, nekoliko stotina otpuštanja. Nalazimo se u kontekstu gdje e, zapravo više e, europska poduzeća nemaju dominantnu poziciju, već je to slučaj s azijskim e, poduzećima E, situacija je zapravo prilično teška i europska poduzeća kao da su zaostala, zastarjela. 530 talijanskih obitelji čeka reakciju Europe. E, Europa im se čini jako dalekom i e, zapravo imaju osjećaj da ne zanimaju radnička pitanja. Hvala, sada povjerenica ima riječ. Hvala na pitanju. Nadam se da ćete e, shvatiti da je jedan od zajedničkih ciljeva koje imamo zapravo cilj gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Činjenica je da ponekad poduzeća zapadaju u teškoće, radna mjesta se gube i ponekad treba vremena da bi se ta radna mjesta otvorila u nekim drugim sektorima. Što se tiče ovog konkretnog pitanja, odluka je donesena, a lijek koji je predložen, a to je e, spajanje, jest prihvaćen. I sad se na tome radi. Jasno mi je da je to imalo određene negativne posljedice, međutim ja se nadam da će radnici pronaći rješenje i da će ga pronaći u suradnji sa vlasnicima poduzeća, jer to nije nešto što je u ovlasti mojeg ureda ili glavne uprave za tržišno natjecanje. Mi smo učinili ono što je bilo potrebno, a to je paziti da se poštuju pravila tržišnog natjecanja koja, e, čiji nadzor, čiju provedbu mi nadziremo, a sada je na poduzećima i na radnicima da se dogovore dalje i da rekonstruiraju situaciju. Hvala. E, SED. Evo, i ja sam nova u ovom parlamentu i zaista vas toplo pozdravljam na sastanku našeg odbora kao povjerenice za tržišno natjecanje. E, htjela bih vam postavljati pitanja o mnogo stvari, međutim želim se vratiti opet na ovo nužno pitanje između tržišnog nasicanja i oporezivanja. Postoje tri bitne stvari koje po mom pitanju još preostaju ovdje. 80 novinara je tijekom šest mjeseci istraživalo pojedinosti ovog Luksemburskog skandala. Možete li nam reći kako će se situacija promijeniti u budućnosti kako Europska komisija ne bi za ovakve stvari saznavala putem medija, već putem vlastite istrage? I možete li nam praktično reći kako ćete vi i E, vaša ekipa raditi s povjerenikom Moskovisijem i njegovom ekipom kako biste se borili protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Nadalje, na koji ćete način proaktivno djelovati kako biste istražili zloporabu porezke situacije, odnosno vezano za e, državnu potporu. Puno ste govorili o e, tome kako dogovor država i tvrtki postaje problem se radi o vidu državne potpore. Ali moram reći da kada neke tvrtke gotovo plaćaju nultu stopu poreza, to je samo po sebi nekonkurentno. Kada gledam situaciju u mojoj izbornoj jedinici, velik broj poduzeća nalazi se u problem, radičnoj situaciji recimo male kafići ne može se nositi sa velikim lancima, male, mali dućani koji prodaju CD i ploču, oni se jednostavno ne mogu nositi s velikim lancima. Dakle, to je, kada se velikim tvrtkama daje nulta slopa poreza, to je za meni apsolutno nekonkurentno. Molim vas, zaista vas molim, promijenite situaciju i e, Nemojte se usmjeravati toliko na državnu potporu jer se radi zapravo o pitanju koje je vezano za konkurentnost. To jako narušava i šteti konkurentnosti što malim i srednjim poduzećima. E, gospođo povjerenice, izvolite. Ono što je vrlo važno kako bi se napredak ostvario jest da se surađuje s državama članicama. Važno je da dobijemo informacije koje tražimo od država članica. Iz tog razloga smo mi neke države članice tražile za jako puno informacija. I e, neke od zemalja su blagorečene, okljevale da nam to daju, pa smo čak morali se obratiti sudovima da nam e, traže, da za nas zatraže tu informacije. Srećom, suradnja se poboljšala, nadam se da će se poboljšati još više. Zaista mislim da je u interesu svih da tjesno surađujemo s nadležnim vlastivama u državama članicama. To je vrlo konkretno kada dobijete informacije. E, dio informacija e, se je dobilo objavljivanjem određenih dokumenta koji su procurili. Međutim, mi ćemo nastaviti naravno raditi u okviru posebne skupine za poreze koja surađuje s drugim e, ljudima koji rade u o općoj e, upravi DG.com. Mislim da je to vrlo važno. Moramo e, im pomoći kada im to bude potrebno. To vjerojatno zvuči dosadno, međutim, jako je važno napredovati na strukturiran način kako bismo e, postali mudriji i stekli više iskustva. Što se tiče ovih predmeta, dva su javna, treći će se javno objaviti ovoga tjedna. Na taj način će treće strane moći komentirati na to. E, to i bit će jako dobro ako se javi više srećih trećih strana koji će se izjašnjavati o ovim predmetima. Na taj način ćemo moći dobiti više informacija i raditi brže. Dio onoga što ste rekli, da, slažem se, mi smo prihvatili da imamo tu um, e, poresko natjecanje i potrebna je jednoglasna odluka da bi se to promijenilo. A sada Bernard Langen u ime Pučana. Zahvaljujem, još jednom e, čestitamo na imenovanju. Nemamo samo veliko povjerenje u vas, nego i velike nade od vas da ćete vi iz svojeg političkog iskustva aktivno braniti neovisnost politike tržišnog natjecanja, koja možda nije toliko omiljena koliko bi trebala biti u socijalnom tržišnom e, natjecanju. Znači to će u velikoj mjeri ovisiti onome što vi kažete. Ja gledam, već 20 godina radim u ovom odboru i e, kad pogledam evo što je sve išlo dobro i loše, htio bih e, se vratiti na možda dvije stvari koje su kod e, vašeg prethodnika bile odlučene ili nije odlučene. Prva stvar je bila povučenost povjerenika na temu Google. Znamo da smo imali pet postupaka i da je trebalo hitno donijeti odluku komisije kako bi se smanjila e, tržišna moć dotičnih tvrtke. Gospodin Almunja, nažalost, nije mogao to, nećemo reći zašto, ali gledat ćemo radi u budućnost. A druga stvar je kako će se uključiti ovdje parlament u buduću pravno e, pravnu e, konstrukciju tržišnog natjecanja. Dakle, moja je molba da pogledate postoji li mogućnost da se parlament u okviru postupka suodlučivanja uključi u redovno zakonodavstvo kako bismo mogli govoriti o legalnim e, državnim potporama, propisima de minimis e, i time donosili temeljne političke odluke i time jačali i vaše političke odluke kada i vijeće i parlament imaju za to pravnu osnovu. A tome e, tu još dolazi ono što se nije dogodilo, a to su spektakularni e, slučajevi državne potpore koji su na kraju odlučeni ovako na, na vratna nos kao za ovaj nurbeški obilaznicu gdje smo 30. kolovo za dan prije kraja mandata e, čuli nove argumente od povjerenika o tome šta će se novo E, tu e, razmatrati iako je odluka donesena prvog e, desta. Znači molim evo još jednom ako možete pogledati te nove argumente i vidjeti da li možda treba ukinuti ovu odluku i na kraju usprko svih zasluga upravo je ta stvar koja je odlučivala o cjelokupnoj stvari, a došlo je možda i do krive odluke. Hvala. Povjerenica. Da, postavili ste mi dva sasvim rečite pitanja, možda i više od dva. Što se tiče Nidberške obilaznice, bit ću vrlo jasna, neću to revidirati, tu odluku. Nadalje, sudjelovanje Europskog parlamenta. Mislim da je vrlo važno da se o zakonodavstvu govori unaprijed. Upravo je usvojena modernizacija državnih potpora i čitava uredba vezana za izuzeće. Ali pojavit će se nova pitanja, poznata vam je bijela knjiga i druge e, teme. Ja mislim da se trebamo koncentrirati na određenu e, debatu, ali moramo biti vrlo otvoreni prije nego što uopće počnemo pisati zakone. Trebamo znati uopće što e, zanima ljude vezano za to. E, vi poznajete temeljne ugovore puno, puno bolje nego li ja. Imate više iskustva, pa prema tome vrlo dobro e, znate kakav je tu postupak kada se radi o redovnom zakonodavnom postupku. Međutim, važno je da komuniciramo kako bismo se bolje upoznali. Predmet Google. Osobno smatram da je dobro poznavati dobro određeni slučaj. Treba vidjeti što se su mišljenja oni na koje se to najviše odnosi. Razni ljudi imaju različite mišljenja, čuli smo ta mišljenja koja su vrlo raznovrsne prirode. A e, također su raznovrsne i odgovori i prijedlozi i lijekovi koje Google nudi. Treba mi vremena da sve to razmotrim. Naravno, što o čem se većem broju pitanja radi, e, na koje se to odnosi, trebat će više vremena. A ako sve treba riješiti odjedanput, onda će to trajati dugo. Za SED, gospodin Jefer Hvala puno. Nakon vrlo uspješnog saslušanja povjerenice, dobrodošli ponovno na naš odbor. Naglasili smo da je za Europu od temeljne važnosti da naša tržišno natjecanje bude pravedno. Moram se vratiti na ovaj luksemburški skandal. Radi se tu o mnogo stvari jer vidjeli smo da ne samo u Luksemburgu, već i u drugim zemljama, zapravo de facto se oduzima i prihod jedne zemlje od strane druge zemlje. E, kada gledamo situaciju za 2012. godine, 95 e, milijardi dolara je e, prošlo kroz Luksemburg, od toga je samo u 1,1 posto e, bilo plaćeno u vidu poreza. To je jedna američka korporacija koja djeluje u e, Europi. Dakle, tu postoje razlika od zemlje do zemlje i tako se izbjegava porez. Međutim, to ukazuje na nelojalnu konkurenciju. Mala i srednja poduzeća nemaju mogućnost da od svojih prihoda plate 1% poreza a mala i srednja poduzeća su ona koje u Europi otvaraju nova radna mjesta, a nova radna mjesta su nam očinički potrebna u Europi. Zato bi trebalo revidirati sadašnja pravila konkurentnosti u Europi. Dakle, ta pravila su tržišnog natjecanja e, su političke prirode. Mi e, gledamo na to da uspostavimo jedinstveno tržište, slobodu kretanja robe, ljudi kapitala i usluga. A sada e, se to ne uspostavlja kada se radi o tržišnom natjecanju. Ne bi li e, pravila bila drugačija kada bismo imali prevednije uvjete tržišnog natjecanja, a zato vezano i pitanje državnih potpora e, povezano s porezom bilo bilo dobro da Europski parlament maksimalni pritisak izvrši na države članice. E, znamo da države članice to rade, Irska primjerice i neke druge zemlje. Možemo li se složiti da zajedno izvršimo što veći pritisak na države članice kako bismo ostvarili jednake uvjete tržišnog natjecanja u cijeloj Europi? Hvala lijepa, gospođo povjerenice, izvolite. E, shvaćam logiku kojom vi razmišljate, vrlo slično kao i analiz dots Zapravo tu se vode dvije različite e, debate koje su zapravo prilično često povezuju. Kada e, se radi o oporezivanju, je li ono pravično ili je tu kada se radi o nekim odlukama e, radili se dakle o porezu ili se radi o tržišnom natjecanju. Moramo vidjeti postoji tu neki pravni temelj i ako postoji možemo li nešto učiniti i što možemo učiniti. Moramo saslušati zemlje članice koji, da čujemo što one o tome mislimo, one koje su, na koje se na to odnosi, moramo uzeti u obzir njihovo mišljenje i vidjeti što možemo učiniti. Međutim, ova situacija je nešto se kroz godine prihvaćalo. E, ne samo da imamo neke sasvim e, pravne odluke koje su potvrđene da neka tvrtka može plaćati poreze ne više u zemlji u kojoj je porezka stopa visoka nego ona koja je niska. Moramo sada iskoristiti ovu situaciju kako bismo se pozabavili zapravo drugim pitanjem koje je puno osjetljivije a to je porez i političke odluke u državama članicama na vijeću mora biti odluka donesena jednoglasna. dakle, ne smije se stvoriti koalicija samo između parlamenta i komisije, već u koaliciju treba ući i vijeće kako bi se ova stvar mogla promijeniti. Posljednje pitanje EPP, e gospodin Hökmerke. Hvala. Dobrodošlicu želim e, vrlo srdečno moje danskoj susjedi. Dva pitanja. Prvo se odnosi na banke. Vidjeli smo, a mislim da će to koditi u budućnosti također, da će određen broj banaka trebati dokapitalizaciju. kapitalizaciju. I ako država u to uđe, onda ništa iz toga neće dobiti. S druge strane, ako e, se radi o novcu štedišta u tim bankama, onda je situacija drugačija. E, što vi mislite o tome hoće li države trebati dokapitalizirati banke u budućnosti? Još jedna stvar kada čitamo o u medijima često govorimo o niskoj e, stopi i državnim potporama, ali često zaboravljamo i druge aspekte koje narušavaju unutarnje tržište putem narušavanja tržišnog natjecanja. Hoćete li se vi zalagati za visoki stupanj transparentnosti da saznamo tko dobiva europske fondove i tko dobiva državne potpore. Jeste li spremni da se ostvari cilj smanjivanja količine državne potpora, jer zapravo drža, obveznici su ti koji plaćaju velike svote novca koje se izdvajaju u takve vrste državnih povorni. Hoćete li to učiniti ako ste hrabra povjerenica, a mislim da jeste? Hvala, gospođa povjerenica ima riječ. Mislim da je vrlo važno naglasiti da će se i u budućnosti razmatrati o državnim potporama za banke. Mi gradimo bankovnu uniju, imamo i direktivu o sanaciji banaka ali i dalje će se postavljati pitanje državnih potpora. Morat ćemo znati e, za, hoće li se pravila koja se naprave e, poštovati. Na primjer, iz, održivost na dugi rok. Moramo e, omogućiti da ono što mi radimo bude dobro. I stoga je vrlo važno da radimo s jedinstvenim nadzornim tijelom u Europi kao i Europskom središnjom bankom, a isto tako moramo se zaista za to potruditi. Druga stvar o državnim potporama i transparentnosti. Važan prvi korak učinjen je modernizacijom sustava državnih potpora. Na taj način se od država članica traži da kada prime državnu potporu to objave. Ako to ide izvan općeg broka izuzeća. To je napravio moj prethodnik. Međutim, to se nije pokazalo kao nešto što je nije kontroverzno. Jer kao što se reke, nije uvijek zgodno reći e, u koje se svrhe koristi novac poreskih obveznika. Osobno ću pratiti ovo pitanje vrlo pomno, jer mislim da moramo postići transparentnost koju smatram da je ključna za cijelu reformu. A onda se na to moraju da dodati još neki koraci kako bi porezni obveznici, koji su građani, koji su birači mogli ocijeniti i vidjeti u što se utroče njihov novac. Zahvaljujemo gospođi povjerenici i hvala gospodinu Hagmarku koji nas je vratio na ovu temu zbog koje ste došli, ali to će se i češće dogoditi da dnevna politika E, naravno, ušulja se i na dnevni red. A posljednjih dana novine nisu baš bile toliko o stres testiranju, nego više e, su bile ispunjene e, poreznim politikama zemalja članicama. I još jedna stvar, dakle, juče je vijeće konačno prihvatilo naš prijedlog za tužbe za, za kompenzaciju šteta, action for damages i dogovoreni su propisi e, za pravo tržišnog natjecanja i mislimo da je to standard za buduće aktivnosti. Kao što smo razgovarali već e, kod e, saslušanja i nadamo se da ćemo imati druge primjene u ovom mandatu. Dakle, hvala što ste došli i veselimo se daljnim budućim razgovorima s vama. I točka devet razno, javljali se netko, nitko, a ni predsjedništvo nema ništa. Deset, sljedeća sjednica 17. studenog od 15 do 18.30 ovdje u Briselu. Hvala i ovime završavam današnju sjednicu. Doviđenja i laku noć.